smijem li zamoriti predsjednike medija da nam dopuste da počnemo sa sjednicom. Možemo li usvojiti dnevni red? Možemo, hvala. Drago nam je što možemo među nama pozdraviti gospodina Marija Dragija, predsjednika Europske središnje banke. Da dakle, došao na održavanje drugog monetarnog dijaloga ove godine. Gospodin Dragi će iznijeti stajalište SBA o kretanjima na monetarnom planu i na gospodarskom planu s posebnim naglaskom na prošireni program kupnje imovine ili vrijednosnih papira koji dobro napreduje i već je omogućio veliko popuštanje u financijskim uvjetima i također oporavak očekivanja inflacije, također i povoljne uvjete kreditiranja tvrtki i domaćinstava. Pozdravljamo ga i također on je preuzeo obvezu da će provoditi ovaj program do rujna 2016. godine ili barem u svakom slučaju sve dok se očekivanje inflacije ne svedu na naše ciljeve i pozdravljamo ovu priliku da razgovaramo sa predsjednikom Dragijem o implikacijama ovog programa i također cijenimo brzi i sveobuhvatan odgovor gospodina Dragija na zahtjev o pojašnjenju Europske pravobraniteljice o govoru od direktora odbora za e, SLB. od ove godine. Mislim da je u tom trenutku program već bio važeći također pozdravljamo reviziju operativnih postupaka kako bi se izbjeglo ponavljanje postupovnih pogrešaka koje su dovele do kašnjenja objavljivanja govora i također radujemo se najavi daljnjih koraka za poboljšanje transparentnosti kanala komunikacije ESB-a. I na kraju, ali ne i najmanje važno, gospodin Dragi će nam svakako iznijeti svoju procjenu pregovora u tijeku između grčke vlade i europskih institucija koji su sada u kritičnom trenutku. S velikom zabrinutošću razmatramo negativan ishod jučerašnjih rasprava i želim pozvati sve strane da ponovno započnu pregovore s konkretnim i konstruktivnim prijedlozima koje želimo čuti od grčke strane, a naravno tražimo i konstruktivan pristup svih, ostalih strana i pozivamo ih da ne slušaju loše savjete nekih neodgovornih komentatora. Sadašnji mehanizam stabilnosti i njegovo djelovanje donosi posebne obveze po zemlje članice i institucije Europske unije i naročito Europsku središnju banku koje se trude svim e, snagama kako bi očuvale integritete europodručja i sada je trenutak da sve zemlje članice, u prvom redu Grčka, pokažu istu razinu zalaganja i političke volje. Što god da se dogodilo u sljedećim radima, jasno je da trebamo uskoro prijeći na jačanje upravljanja Europskom monetarnom unijom, zato jer jedino čvrste institucije mogu spriječiti nacionalne politike da ugroze zajedničke europske interese, a Mario Draghi je jedan od autora izvješća petorice predsjednika i mi ćemo saslušati sa velikom pozornošću njegovo mišljenje i o toj temi. Prije nego što predam riječ predsjedniku Dragiju, dopustite da vas podsjećam na tijek rasprave. ćemo iz uvodnu izjavu gospodina Dragija i onda ćemo imati petominutne dijelove za pitanja i odgovore. Gospodine Dragi, izvolite. E, hvala. Kao prvo ispričavam se zbog kašnjenja. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici i članovi odbora za gospodarska i monetarna pitanja, dame i gospodo, drago mi je što sam ponovno ovdje u ovom odboru na ovom redovitom saslušanju i danas želim podijeliti s vama našu procjenu sadašnjih gospodarskih i monetarnih uvjeta u europodručju, Onda ću se osvrnuti na temu koja je odabrana za razmjenu gledišta, a to su nedavne nus pojave našeg programa kupnje vrijednosnih papira i na kraju ću reći nekoliko riječi o sadašnjoj situaciji u Grčkoj. Gospodarski izvoz izgledi i monetarna politika. Posljednji podaci potvrđuju našu procjenu prema kojoj gospodarski oporavak napreduje jako umjerenim korakom. Rast podržava privatna potrošnja u nedavnim kvartalima, no sada prepoznajemo i ohrabrujuće znake i da se oporavlja i privatno ulaganje, što potvrđuje naše očekivanja da bi se trebao proširiti gospodarski oporavak. To će podržati i naše mjere monetarne politike koje se e, probijaju kroz realno gospodarstvo zahvaljujući komparativno niskim cijenama nafte i također zahvaljujući konkurentnošću naših vanjskih cijena i to je odraženo i u projekcijama osoblja eurosustava. Predviđamo da će gospodarski rast porasti sa 1,5% 2015. 1,5% BDP-a na 1,9 2016. godine na 2% BDP-a 2017. godine. Nakon više mjeseci sa negativnim minutim stopama, inflacija u svibnju je skromno porasla na 0,3% iz godine u godinu, kao što također na to utječu i negativni doprinosi cijena energenata. Očekujemo da će inflacija ostati niska u sljedećim mjesecima prije nego što počne umjereno rasti do kraja godine. Nakon toga očekujem da će inflacija ostati ipak ispod 2%. Prema projekcijama eurosustava smatra se da će inflacija porasti sa 0,3 2015. godine na 1,5% 2016. godine i 1,8% 2017. godine. U posljednjem kvartalu novčana dinamika je ojačala. Porast e, likvidnosti je iznosio 5,3% u Ožeku i to je proširio također i otkup obveznica eurosustava i to je poboljšao također i rast privatnog sektora 0,8% u travnju i to je ojačao korak s kojim su se stvarali novčani trendovi. No on je još uvijek umjeren nakon dugotrajne fraze kreditnog pritiska i također nejednak u eurozoni sa posebno slabim oporavkom privatnih firmi. No, mi smo svejedno uvjereni da će obstojati svi gospodarski i monetarni uvjeti za jačanje inflacije eurogospodarstava sa povratkom razina inflacije na e, nešto ispod 2%. Ta se procjena temelji na potpunoj provedbi svih naših mjera monetarne politike. Trebamo zadržati monetarnu politiku na tom tragu i ojačati sve naše mjere, što znači naš prošireni program kupnje vrijednostnih papira. Naša je jasna namjera otkupljivati privatne i javne vrijednosnice u vrijednosti od 60 milijardi eura mjesečno, prosječno, do kraja rujna 2016. godine ili u svakom slučaju se dok ne primijetimo da dolazi do stalne prilagodbe tijeka inflacije koji je u skladu sa našim ciljem da se postignu stope inflacije koje su ispod, ali još je blizu 2%, srednje ili dugoročno gledano. U posljednjim tjednima financijska tržišta su zabilježila preokret trendova kada je riječ o cijenama i također nestalnost e, sa određenim tržištima koja su stvorila te promjene. Evo nekoliko napomena u tom smislu. Ova nestalnost je pojava koja se stalno pojavljuje nakon proširenih programa kada se eh, kratkoročne stope eh, pritisnu na donju ogradu. Opravak cijena je postepen i složen u svijetu u kojem središnje banke interveniraju u dugoročne vrijednostice, a tržišta ponovno procjenjuju izglede makrogospodarstva u izuzetnim uvjetima. Drugo, i bez obzira na te razvoje, uvjeti na financijskim tržištima su još uvijek prilagodljivi i podržavaju gospodarski oporavak u eurozoni. Primjerice, s obzirom na prilagodbu koja je uveđena čak i prije našeg programa o kojem je riječ i koja je započela u ožujku, stope bankovnih zajmova koji su ključni pokazatelj financijskih uvjeta u eurozoni još uvijek su u opadanju. Od najave proširenog programa kupnje imovine kompozitne stope bankovnih zajmova u europodručju i za nefinancijska poduzeća opala su za 13 osnovnih bodova na 2,33% u travnju, što uspoređujemo sa 2,79% u lipnju 2014. godine. Stope zajmova domaćinstva za opće troškove su opala za 25 bodova na 2,20% u travnju, što možemo usporediti sa 2,87% u srpnju 2014. godine. Dodatne mjere pokazuju da je došlo do opipljivih padova kada je riječ o zajmovima nefinancijskih korporacija novi zajmovni ugovori također e, sadržavaju povoljne uvjete koji zamjenjuju prethodne i financijska prilagodba onda dolazi do sve šireg broja potrošača. Taj postupni proces, međutim, još nije došao kraju, on je još uvijek u tijeku. U postupku prilagodbe cijena Kamatne stope na novčanim tržištima su došle pod značajan pritisak. Očekivani tok politika koje nalažu e, na novčanim tržištima je porastao kao posljedica toga. Kratak kraj krivulje zbog širenja likvidnosti je dobro utemeljen na razinama koje su uglavnom u skladu sa našim smjernicama u tom smislu. Također izbliza pratimo uvjete kako bismo otkrili znakove neočekivanog pooštrenja naših e, uvjeta na što trebamo brzo reagirati. Evo samo nekoliko riječi o nedavnim posljedicama našeg programa pokretanje takvog programa ne može imati, e, ne imati nuspojave. Evo ja ću se osvrnuti na e, financijske pojave na našu bilancu plaćanja i također implikacije po financijsku stabilnost europodručja i također e, na učinke na redistribuciju prihoda. Izbliza pratimo rizike koje to podrazumijeva na našu bilancu plaćanja kao što je povezano sa našim proširenim programom kupnje imovine i želimo to zadržati na razinama koje neće ugroziti našu sposobnost provođenja našeg političkog mandata kako bismo zadržali stabilnost cijena. Upravljamo kreditnim rizikom, isključivom nabavom imovine dovoljne kvalitete i također tim što definiramo realokaciju imovine unutar okvira koji omogućuje određenu diversifikaciju u određenoj mjeri i također uz odgovarajuće procese praćenja i due diligence. Kada je riječ o programu, odlučili smo također da otkup državnih e, obveznica koje, provodi, e, koje provode nacionalne središnje banke u eurosustavu neće e, podrazumijevati raspodjelu rizika unutar eurosustava. To neće ograničiti učinkovitost našeg programa otkupa niti jedinstvenost naše monetarne politike. Naš upravni odbor ima potpuni nadzor nad svim aspektima programa i sporazum o raspodjeli rizika vodi računa o jedinstvenoj institucionalnoj strukturi eurozone u kojoj jedina, eh, jedinstvena valuta, jedinstvena monetarna politika postoje uz 19 različitih fiskalnih politika na nacionalnoj razini. Kada je riječ o mogućim rizicima po financijsku stabilnost, smatramo da su oni suzdržani, barem za sada. Ako pogledamo stambeno tržište u eurozoni, ne vidimo znakove prekomjernog vrednovanja imovine, odnosno nekretnina. I postoje pokazatelji e, sve većih e, nestabilnosti i to je porast cijena i porast zajmova, no do sada vidjeli smo niske stope rasta za oboje. Primjerice, godišnja stopa rasta cijena nekretnina i e, dakle, stanove kuće u eurozoni je za 0,8% u posljednjem kvartalu 2014. godine. Godišnja stopa porasta zajmova za e, kupnju nekretnina iznosila je 0,1% u travnju 2015. godine, no svejedno izbili pratimo kretanje događaja i e, makropolitičke instrumente ćemo iskoristiti kako bismo očuvali financijsku stabilnost. I na kraju prošireni program e, kupnje imovine kao i sve druge mjere monetarne politike imaju određene posljedice kratkoročno. Sadašnji spoj niskih kamatnih stopa i otkupa imovine mogu dovesti do promjene u cijenama imovine i također do prihoda investitora koji imaju široki portfelj imovine. No, taj mehanizam e, promjena cijena imovine je u srcu prijenosa monetarne politike i ostvaruje se svaki puta kada središnja banka koristi svoje instrumente monetarne politike, bilo oni konvencionalne ili one nekonvencionalne u postizanju svojih ciljeva. Promjene kamatne stope mijenjaju i navike potrošača i mogu također i promijeniti zadužnost i osim toga sadašnji pristup monetarne politike olakšava financijske uvjete diljem gospodarstva i potiče potrošnju i ulaganja i na kraju krajeva i inflaciju. To je apsolutni preduvjet za povratak kamatnih stopa na normalnije razine koje su u skladu sa održivim rastom i stabilnošću cijena. Smanjivanjem cikličke komponente nezaposlenosti Time se pridonosi također i smanjenju nejednakosti, odnosno korijena iz tih naša monetarna politika upravo pridonosi smanjenju nejednakosti, naročito među mladima i također ranjivim skupinama društva sa niskim prihodima. Svi građani diljem eurozone će imati koristi od stabilnih cijena, makroekonomske stabilnosti, gospodarskog rasta i stvaranja radnih mjesta, dugoročno gledano. A e, sada ću reći nekoliko riječi o situaciji u Grčkoj i o ulozi ESB-a u tome. Kao što vrijedi za bilo koju zemlju europodručja, Europska središnja banka u kontekstu eurosustava provodi svoj mandat kao, znači igra ulogu središnje banke prema Grčkoj. Također, uredba o SSM-u koju ste usvojili zajedno s vijećem 2013. godine omogućila je Europskoj središnjoj banci da nadzire grčki bankovni sustav putem izravnih i neizravnih e, mjera nadzora. U paketu dva, e, dvije mjere parlamenti vijeće su zatražili komisije da se poveže sa sBm om kada bude pregovarala o uvjetovanosti koja je uvezana sa programima prilagodbe i pri reviziji njihove e, primjene. Kada je riječ o monetarnoj politici i nadzornom djelovanju, Europska središnja banka će i dalje donositi svoje odluke potpuno neovisno i u skladu sa e, svojim pravnim okvirom. Taj pristup utemljen na odredbama je ono što se traži od nas. I to je ono što provodimo i što ćemo nastaviti provoditi u tom kontekstu. Eurosustav je pružio podršku koja je omogućila grčkim bankama da i dalje nastave financirati gospodarstvo. Sada, likvidnost središnje banke koja je e, pružena grčkim bankama iznosi 118 milijardi eura otprilike, dakle više nego dvostruko e, dvostruki iznos u odnosu na kraj 2014. godine. Sadašnja potpora solventnosti predstavlja 66% grčkog BDP-a i to je najviša e, razina udjela u BDP-u u bilo kojoj zemlji eurozone. Prošle tjedna upravni odbor odručio je da neće uložiti prigovor na daljnje povećanje krajnje granice sa 2,3 milijarde za, na 83 milijarde i ta će potvora likvidnosti ostati važeća sve dok grčke banke budu e, solventne i budu imale dovoljno kolaterala. No u situaciji u kojoj grčka vlada ne bi imala pristupa na tržište, ta se likvidnost ne bi mogla iskoristiti kako bi se izbjeglo monetarno financiranje kao što je predviđeno člankom 123. E, ugovora o financiranju Europske unije. Sve to zajedno sa određenim razmatranjima o nadzoru objašnjava zašto postoji gornja granica kada je riječ o grčkim obveznicama koje su u rukama financijskog tržišta. Kada bismo ponovno razmotrili tu gornju granicu te, te takozvanih te zapica i to bi zahtijevalo daljnju reviziju i provedbu koju bi E, iziskivalo i daljnju e, financijsku injekciju od strane zemalja članica Europske unije i to bi poboljšalo izglede za pristup financijskom tržištu grčke vlade. Treba biti apsolutno jasno da odluka o reviziji sadašnjeg programa i za isplatu dalje financijske pomoći Grčkoj je na euroskupini, dakle u krajnjoj liniji na zemljama članicama europodručja. Dakle, to je politička odluka koju trebaju donijeti i zabrani donositelji odluka, a ne e, središnje banke. U međuvremenu ćemo i dalje na sajti pružati savjete o programima ulaganja, a u tom kontekstu treba nam snažan i sveobuhvatan sporazum s Grčkom i to uskoro. Kada kažem snažan i sveobuhvatan, želim reći sporazum koji donosi rast, koji je socijalno pravedan, ali također i fiskalno održiv, koji će osigurati konkurentnost i riješiti da e, još uvijek postojeće razloge financijske nestabilnosti. Uvjeravam vas da Europska središnja banka čini sve što može kako bi omogućila uspješno postizanje takvog sporazuma. Takav čvrst i vjerodostojan sporazum s Grčkom potreban je ne samo u interesu Grčke, nego i u interesu eurozone u cjelini, zato jer će svi akteri morati učiniti daljnji korak, no ipak Grčka vlada je sada na potezu i mora poduzeti odgovarajuće korake. Situacija u Grčkoj podsjeća na činjenicu da je gospodarska i monetarna unija nedovršena sve dok ne raspolažemo svim instrumentima koji su nam potrebni da svi članovi eurozone budu gospodarski, fiskalno i financijski dovoljno otporni. Kako bismo dovršili gospodarsku i monetarnu uniju, trebamo poduzeti kvalitativni skok ka snažnijoj i čvršćoj institucionalnoj arhitekturi. Kao što znate, kolege i ja radimo sada na jednom izvješću koji želi ukazati na e, hodogram za postizanje takve gospodarske i monetarne unije i sada smo u konačnim fazama tog procesa i naravno iz poštovanja prema svojim kolegama nažalost ne mogu vam već reći više ništa od onoga što sam već opetovano rekao, a to je da naš institucionalni okvir mora se osloniti na e, čvršće temelje i da trebamo poduzeti kvantitativni skok u tom pravcu, a sada se raduje našoj daljnjoj raspravi. Hvala. Hvala vam predsjedniče dragi na vašim mudrim riječima. Nadam se da su vas svi pozorno saslušali, a sada ću dati riječ gospodinu Balcu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, gospodine predsjedniče, hvala lijepa na ovom izlaganju i u prvom redu na radu koji ste e, obavili u posljednjih nekoliko mjeseci. Međutim, ovo što ste rekli e, donosi sa sobom cijeli niz otvorenih pitanja. Ja ću se koncentrirati na dva pitanja kako biste imali više mogućnosti odgovoriti. E, Upravo ste spomenuli ELA kredite, ukupno 1018 milijardi eura i e, do sada nije odlučeno o gornjoj granici. Mene bi zanimalo da li nam možete pobliže objasniti pod kojim pretpostavkama ste u posljednjim tjednima i mjesecima e, dali ove kredite upravo Grčkoj. E, drugo pitanje, e, e, agencija EIOPA je naglasila da su ekstremno niske kamate za sektor osiguravajućih kuća, ali i za sve investitora predstavljaju ogroman izazov. Mene bi zanimalo da li vaša strategija znači da će kratkoročne mjere imati prednost u usporedbi e, e, sa dugoročnim mjerama kao što su dugoročna ulaganja. Hvala lijepa. Thank you. Um, Zahvaljujem na pitanju vezano uz vaše prvo pitanje koje se tiče instrumenta koji služi kao pomoć likvidnosti, to su dobile banke koje su solventne i u mogućnosti su da daju adekvatni kolateral. Ocjena nadzornog tijela je da su u ovoj fazi grčke banke solventne, govorim o najvećim grčkim bankama, te da je njihov kolateral adekvatne prirode. Da kako situacija se mijenja, pa ćemo morati pratiti danji razvoj događaja, što i radimo i što smo radili posljednjih nekoliko tjedana i vidjet ćemo jesu li uvjeti koji se tiču ocjene kvalitete kolaterala još uvijek tu i općenito kvalitete bankovnog sustava. Dakle, ne postoji nekakva unaprijed određena gornja granica za tu pomoć temeljem instrumenta ELA. Dakle, to ovisi o općenito uvjetima u bankama i o kvaliteti kolaterala. Mi smo svjesni ovog pitanja koje je postavila EIOPA. E, kao prvo želim naglasiti da mi imamo definiran mandat, a to je da naša monetarna politika mora ići za ciljem stabilnosti cijena, te da nam je cilj postići stopu inflacije ispod ali blizu 2%. To je naš opis opis našeg mandata. Ukoliko bude nekakvih konkretnih problema sa osiguravateljskim društvima zbog niske inflacijske stope ili nekih drugih financijskih rizika, mi ćemo to i dalje pratiti, vršit ćemo i dalje nadzor nad situacijom. Kao što sam rekao, trenutno ne vidimo da s time ima problema, no mi možemo i promijeniti tijek monetarne politike. Bilo bi krivo kada bismo primjenjivali monetarnu politiku koja nije dobra iz perspektive osiguravateljskih društava. Međutim, problematika je nešto kompleksnija. Osiguravajuća društva nisu sva ista. Konkretnije, postoji postoje razlike između aktive i pasive, odnosno one se ne poklapaju i to je mnogo izraženije kod nekih osiguravajućih društava u pojedinim zemljama, a mnogo je manji problem u drugim osiguravajućim društvima. I utjecaj niskih kamatnih stopa kroz duže razdoblje također ovisi i o konkretnim poslovnim modelima koje ta društva primjenjuju. Sasvim je očigledno da ugovori koji daju fiksne, definirane pogodnosti, da su mnogo više izloženi ako su kamatne stope niske kroz duže razdoblje. Isto tako e i OPA ne misli da će se taj rizik materializirati u nekom skorijem roku. Oni su to dali su razdoblje, naveli su razdoblje od 6 do 10 godina. Prema tome to jest nešto um, oko čega se trebamo zapitati, ali rizik nije nešto što će, što nam prijeti sada. Isto tako već neko vrijeme osiguravajuća društva su mogla reagirati i pokušati pronaći ulaganja u imovinu koja se razlikuju od prijašnjih ulaganja. Dakle, taj proces dugo traje, sporije, međutim to ih može usmjeriti u ulaganja koja su nužno više rizična, možda manje likvidna ali mi mislimo da je to uglavnom pozitivan pomak, dakle da se po, pokušava povećati prinos e, kada govorimo o osiguravajućim društvima. Međutim, trebamo se zapitati je li taj proces diversifikacije ulaganja nešto što pomažu važeći propisi ili ih oni pak sprječavaju. Mislim da bismo trebali analizirati e, postojeće propise. Hvala. Naš e, odbor je zauzeo vrlo odlučan stav u vezi s time što se vidi i u uredbi FC. Liza Ferreira sada ima riječ. Hvala vam još jedan što ste mm, nam došli na odbor. Kao što znate, problem vezan uz Grčku treba riješiti na političkoj razini, kao što ste i sami upravo istaknuli. Međutim, Europska središnja banka se često spominje kao jedan od aktera koji mogu, koji mogu pomoći u rješavanju krize. Niste spomenuli 7,2 milijardi eura koliko bi se moglo isplatiti temeljem ovoga sporazuma. Međutim, spomenut je jedan drugi razlog, a to je da Ukoliko dođe do situacije u kojoj Grčka više neće moći otplaćivati dug, onda se mora spriječiti domino efekt e, koji bi se mogao preliti na druge države članice. Što se može učiniti i da li postoji, postoje neke mjere koje bi ograničile taj rizik preljevanja krize? Jer e, povijesno gledano, ukoliko uistinu dođe do bankrota, eurozona bi se mogla naći u situaciji da se zemlje podijele. Ako ne griješim, govorimo oko 212 e, milijardi eura, a ako dođe do neslaganja, to bi iznosilo 0,07% BDP-a Europske unije. Već je rečeno da je priznato da postoje neki problemi u institucionalnoj arhitekturi Europske unije. Dakle, na koji način možemo protumačiti vašu značajnu izjavu da se euro mora sačuvati bez obzira što se dogodilo i na koji način završi grčka kriza. Hvala. Hvala. Dopustite mi da najprije kažem nešto što ću danas možda morati ponoviti više puta i zapravo to uvijek iznova ponavljam. Europska središnja banka nije politička institucija, što znači da mi djelujemo sukladno određenim pravilima koja su unaprijed definirana. Mi ne donosimo nova pravila na temelju nekih izvanrednih okolnosti. To je vrlo bitno istaknuti. Naša uloga je bitno drugačija od uloge e, država članica eurozone. Govorim o Ne želim spekulirati o mogućim, o mogućem ishodu. A jedan od razloga da se suzdržimo od spekulacija je upravo taj što bismo zapravo zašli na nepoznati teren. Možemo reći da imamo na raspolaganju sve instrumente kako bismo upravljali ovom ovom situacijom na najbolji mogući način, kao što smo i prethodno uvijek radili. možda situacija nije bila tako dramatična. Dakle, kakve možemo očekivati posljedice srednjeročno i dugoročno kada je riječ e, o institucionalnoj arhitekturi Europske unije je nešto što trenutno ne možemo predvidjeti niti možemo o tome spekulirati. Jasno je da ovo što se dogodilo ukazuje na činjenicu da je ovo što se događa nedovršen projekt u Europskoj uniji. I ako se želimo nositi sa srednjoročnim posljedicama bilo kakve vrste nepredviđenog nepredviđenih događaja moramo imati na umu da nam treba kvantni skok u procesu europskih integracija i ja sam u uvodnom izlaganju napomenuo u kojim područjima bismo to trebali postići. Hvala. EFSF ima određena pravila i daje odgovornost državama članicama da donose odluke. Iz ECR-a, Notis Marijes, ja ću vam se obratiti na grčkom jeziku, gospodine Dragi, Hvala lijepa. Dobro nam došli, gospodine dragi. Nezaposlenost u Grčkoj sada iznosi 26%, a nezaposlenost mladih je na alarmantnoj stopi od 47% temeljem statističkih eh, podataka iz našeg statističkog ureda 40% stanovništva živi ispod granice siromaštva, 45% umirovljenika živi sa manje od 6, 650 eura mjesečno, a grčka država ne uspjeva podmiriti svoje dugove. Pročitat ću vam članak 7. uredbe 363 iz 1993. godine u kojoj se navodi da će financiranje Europske središnje banke ili nacionalnih središnjih banaka obveza iz e, javnog sektora e, u odnosu na MMF, da se neće smatrati kao kreditni instrument temeljem članka 104 ugovora. Budući da se grčka vlada nalazi pred ozbiljnim poteškoćama u smislu likvidnosti i otplate dugova e, koje je dobila od MMF-a, u svibnju 2010. godine. Moje pitanje je sljedeće. Kako će biti stajalište Europske središnje banke u slučaju da se Grčka pozove na članak 7. spomenute uredbe? E, pozivam ESB da uplati, da omogući Grčkoj vladi potpuno ili u cijelosti da otplati dug MMF-u. Postignut je dogovor između Grčke i njezinih vjerovnika. Htio bih samo reći da je to, da to već utječe na neke druge zemlje poput Austrije i Italije. U dogovoru sa gospodinom Trišeom vi ste kao guverner talijanske središnje banke u to vrijeme omogućili da se e, grčka vlada financira i da otplati i dug MMF-u. S obzirom na potrebu da treba poštivati odredbe ugovora, završit ću za 10 sekundi, e, koje bi bilo stajalište ESB-a, u, odnosno koje će biti stajalište ESB-a u slučaju da Grčka ili neka druga središnja banka eurozone pozajmi, e, pozajmi Grčkoj određeni iznos kako bi oni mogli u cijelosti ili djelomično otplatiti dug MMF-u. Thank um, Hvala. Ja sam u potpunosti svjestan činjenice i slažem se da je gospodarska situacija u Grčkoj uistinu alarmantna, posebno što se tiče nezaposlenosti, nezaposlenosti mladih i situacije na tržištu rada. Kao što vam je poznato da odgovorim na vaše pitanje, nas obvezuje članak 123. ugovora, što znači da mi ne možemo e, pokrenuti monetarno financiranje ni u kom slučaju. Htio bih e, samo dati jednu općenitu izjavu. Dopustite mi, e, ne slažem se s ovim izuzećem koje ste naveli, no daću jedan opći komentar. Čini se da je kao da je gospodarska situacija u Grčkoj nešto što su, za što su odgovorne države članice ili u najmanju ruku institucije koje nisu omogućile adekvatno financiranje. Prije ove rasprave mi smo zatražili financijske tokove između 2010. i 2015. godine i vidimo da bilateralne i multilateralne zajmovi plus neto transferi iz Europske unije, dakle iz proračuna Europske unije, te SMP i alfa profit transferi iznose u tom razdoblju od 2010. do 2015. 223 milijarde eura, što je 125% BDP-a. Tome treba pridodati da eurosustav podržava i grčki bankovni sustav, a to trenutno iznosi 118 milijardi eura, odnosno 66% BDP-a. Trebali bismo tome također dodati i novac dobiven od MMF-a, te djelomični otpis duga e, u sklopu restrukturiranja e, duga. 200 e, milijardi eura je iznosio dug, a otpis duga 53%. Ne želim ovdje pretjerano naglašavati važnost ovih iznosa koji, koji jesu visoki, usput budi rečeno, no htio sam reći da je ova dramatična situacija u Grčkoj takva kakva jest, no ne može se reći da su za nju odgovorni drugi ili samo neki drugi. Niste odgovorili na moje konkretno pitanje vezano uz ovu uredbu koju ste primijenili kada je bilo riječ o Italiji kolega, ne možete sada prekidati raspravu. Ja sam citirao tekst uredbe i niste mi dali odgovor na postavljeno pitanje. Svi mi znamo da ta uredba, da se na nju primjenjuje ograničena iz članka 123. Molim vas, ja mislim da moram dobiti odgovor budući da je gospodin Dragi primijenio ovo u Italiji dok je bio guverner. Molim vas da bolje pročitate propise Europske unije. Evo mogu vam, mogu vam proslijediti tekst eh, nakon sastanka ja. Mm, u redu možete me ispraviti, ja se toga ne sjećam. Možemo o tome raspraviti. Da, zato sam vam i postavio tako konkretno pitanje. Dakle, na ovu uredbu se primjenjuje članak 123. To je izuzetak, no molim vas da pročitate odredbe zakonskih propisa. Nemojte spekulirati kakav će biti odgovor. Lijepo vas pozdravljam, gospodine dragi. Hvala vam predsjedniče dragi na dolasku i hvala vam na svemu što ste učinili za nas. Mi pratimo sve što radite za Europu i podržavamo na vaše napore da budete konstruktivni i da se držite pravila, ako mi kolege dopuste, da se držite pravila e, kako bi se povećala e, vjerodostojnost. Kao što ste rekli u Helsinki i u Frankfurtu, rekli ste da je eurozona jedan nedovršeni projekt i da nam treba kvantni skok. Jeste li siguran da vlade država članica razumiju što podrazumijevate pod pojmom kvantni skok i da ne poduzimaju sve što mogu kako bi očuvale gospodarski rast i ulaganja. Ako izgubimo jednu državu članicu, ako dođe do bankrota, bojim se da bi svi napori u smjeru podržavanja ulaganja i gospodarskog rasta mogli naprosto nestati. Hvala. Ja i dalje vjerujem da nam je potreban kvantni skok. Također vjerujem da će smjer tog kvantnog skoka biti vrlo jasan i da ga svi razumiju. Istovremeno mi moramo poštivati različite propise i pravila i naša je uloga da kažemo što je potrebno kako bi se dovršio taj projekt i kako bi bio otporniji i kako bi se korigirale neke slabosti Grčka je samo jedan primjer. U posljednjih nekoliko godina bilo je nekoliko slučajeva koji su nam mogli ukazati na slabosti naše unije. Dakle, to nam ukazuje i što treba učiniti. To je naša zadaća. Zadaća je država članica da preuzmu vodeću ulogu, da, da te izmjene objasne svojim biračima, te da objasne potencijalnu dugoročnu korist e, koja bi trebala nastati ako se dovrši ovaj projekt. Neke žrtve koje su podnesene, pa čak i siromaštvo, nezaposlenost, do kojeg je došlo kao posljedica velike krize 2009. godine, također su posljedica činjenice da ovaj projekt nije dovršen. Hvala, uistinu se slažem s vama u potpunosti i hvala vam što ste me lijepo pozdravili. Hvala lijepa. U ime Gue Engel, Mihael Urban ima riječ. E, kao prvo hvala vam lijepa što ste danas ovdje s nama gospodine dragi. Kao što znate BDP u Grčkoj je pao za 24%. To je doista vrlo značajan ekonomski e, učinak. E, to se može smatrati gotovo e, gospodarskim ratom protiv Grčke i grčkog naroda. U Ateni će sljedeći tjedan biti prezentiran program Eh, u našem parlamentu. Što se tiče programa Trojke od 2012. i mogućnosti da se kupuju državne obveznice, ta mogućnost je dakle postojana, ali grčke obveznice se nisu kupovale, iako su bili ispunjeni uvjeti eh, iz ovog programa. Dakle, kao E, vaša e, središnja, Evropska središnja banka je nedemokratska institucija koja uglavnom odgovara francuskoj i njemačkoj vladi Dakle, radi se o jednom nedemokratskom, neizabranom tijelu i Grčkoj nije dopušteno da sudjeluje u programu kvantitativnog e, popuštanja. Dakle, nisu kupovane grčke obveznice na sekundarnom tržištu. To se, gospodine Dragi, može smatrati činom diskriminacije od strane Europske središnje banke. I to se zapravo upotrebljava kao instrument za ucjenu Grčke. Europske institucije ucjenjuju Grčku i e, e, povređuju suverenitet grčkog naroda koji je na izborima izrazio svoju volju. Međutim, ovo što vidimo je e, poraz siromaštva, djeca žive ispod granice siromaštva, sustav socijalne, socijalni sustav je u raspadu. Gospodine Dragi, ono što e, čega smo svjedoci je jednostavno ekonomski rat, gospodarski rast, rat i e, zločini koji su e, učinjeni prema grčkom narodu. Kako glasi vaše pitanje? Ja pretpostavljam da pitanje glasi zašto ne kupujemo grčke obveznice u okviru E, kvantitativnog popuštanja. Za to postoje tri razloga i inače ona, sva ta tri razloga postoje od prije, odnosno korijeni su im u e, pravilima koje postoje od prije, dakle mi ne stvaramo nova pravila. Mi nismo politički e, entitet, mi ne odgovaramo niti jednoj vladi. Mi smo institucija koja radi po zato predviđenim pravilima i mi ta pravila primjenjujemo na konzistentan način. Ali ako je vaše pitanje zašto ne kupujemo grčke obveznice, odgovor je sljedeći. Mi ne kupujemo obveznice zemalja koje su pod nadzorom e, MMF-a koji još traje. To bi se jednako tako primjenjivalo i na druge zemlje koje bi bile pod monitoringom e, MMF-a. Na primjer, to je primjenjeno na Cipar. E, kao drugo, mi ne kupujemo obveznice koje, su, koje imaju loš rating i to konzistentno već godinama primjenjujemo. Dakle, osim ako te obveznice e, e, imaju neku drugu vrstu e, garancije. I konačno postoji jedno konačno pravilo koje smo i do sad primjenjivali, a to je da ne kupujemo više od 33% obveznica vlade eh, od koje već imamo obveznice. Dakle, mi smo već, eh, već imamo eh, grčke obveznice i tako da ne smijemo prijeći ovih, ovaj limit od 33%. Što se tiče monitoringa nad Grčkom od strane MMF-a, kad bismo mi kad ne bismo poštivali e, ove limite to bi moglo imati za posljedicu e, negativnu ocjenu kao rezultat ovog monitoringa dakle ja mislim da nismo toliko daleko, ne bi, imalo smisla da ja komentiram o trenutnom stanju pregovora, ali ako pretpostavimo da će pregovori završiti uspješnim dogovorom, svi ovi problemi bi mogli biti prevaziđeni. Znači vi priznajete ucjenu. U ime zelenih moli Scott Cale. Hvala lijepa. Vjerojatno će vam laknuti kad čujete da neću pitati ništa u vezi sa Grčkom. Dakle, imamo, sada već tri godine traje program e, kvantitativnog popuštanja u e, Velikoj Britaniji. E, vrijednost obveznice je narazna za 26% kao rezultat te politike E, doduše veći dio koristi otišao je bogatim e, kućanstvima a na štetu siromašnih dakle imali smo jedan vrlo zanimljiv pripremni sastanak prije ovog sastanka gdje je bilo riječi o ovim temama i ono što je za mene bilo zanimljivo je da će doći do jednog međugeneracijskog transfera, da će e, stariji e, građani imati veće koristi na račun mlađih. Vi ste rekli da će likvidnost e, naći svoj put do realnog gospodarstva kao posljedica kvantitativnog popuštenja, međutim mi to ne vidimo i zato ja imam jedan prijedlog i zanima me vaše mišljenje na to. Ja ću u srijedu e, lansirati jedan, jedno izvješće koje sam nazvala zeleni, zeleno kvantitativno, kvantitativno popuštanje. E, to bi značilo da bi se novi novac trošio na zelene investicije. Taj bi, stvorio, taj bi novac stvorio ekonomski stimulans E, i zanima me što vi mislite, e, ekonomski stimulans za zeleno gospodarstvo, zanima me vaše mišljenje o tome. Hvala lijepa. Daću vam odgovor u dva dijela. Kao prvo, želim malo e, nijansirati ovo što ste rekli o što ste vi rekli Iskreno rečeno, mi zapravo vidimo da sredstva, ta povećana likvidnost dopiru do realnog gospodarstva. Na primjer, osiguravajuće kompanije prodaju obveznice i vidimo koje banke povećavaju svoju kreditnu aktivnost, a osiguravajuće kuće više ulažu u, u riskantnije investicije. E, to su trendovi koji su primjetni. Također e, vidimo posljedice i na tečaj eura. Dakle, činjenica je da se gospodarstvo Europske unije oporavlja e, jače nego što je to do sada bio slučaj. Iako ovaj oporavak jest još uvijek skroman, još uvijek je skroman, ali postoji i e, pokreće ga veća potrošnja, također i investicije i izvoz. Taj oporavak je posljedica naše monetarne politike, ali i drugih faktora kao što su niže cijene, ali on postoji. Dakle, ja nisam baš uvjeren da naša monetarna politika e, ne proizvodi nikakve rezultate za realno gospodarstvo. Za razliku od 2012. E, bankovni sustav u Europi i u europskom europodručju je mnogo bolje dakle mi smo e, provjerili e, bilance banaka i svjesni smo da su sada zdravije. Dakle, ono što mi vidimo je da se stope E, kreditiranja smanjuju. E, postoje dvije studije, jedna je o, jedna je o bankovnim zajmovima gdje smo pitali različite banke e, da li posuđuju manje ili više nego u prošlosti i koji su razlozi za to. I odgovori koje smo dobili su da su E, se standardi za e, zajmove poboljšali, da e, banke da je nestao faktor koji je prije postojao gdje banke nisu davale zajmove jer im se činilo da je to previše riskantno postoji jedna druga stvar, a to je nešto što je poduzela Europska komisija skupa sa Europskom središnjom bankom. E, jedan široki spektar e, malih i srednjih poduzeća e, je također pitan o njihovim iskustvima što se tiče pristupa kreditiranju i njihovi odgovori su zapravo, odgovori koje smo dobili u okviru te druge studije bili su vrlo ohrabrujući. Potrebno mi je više vremena da odgovorim na ovo pitanje. E, ja bih vas zamolila da odgovorite na moje konkretno pitanje. Dakle, Europska središnja banka ne može direktno kupovati obveznice od Europske investicijske banke zbog istih razloga koje sam već naveo u slučaju Grčke jer to bi bilo monetarno financiranje. Mi možemo kupovati obveznice samo na sekundarnom tržištu. Dakle, u onoj mjeri u kojoj te zelene obveznice koje vi predlažete budu u skladu sa našim standardima i pravilima kojih se mi moramo pridržavati, mi ih možemo kupovati. Hvala lijepa. U ime EFTD e Marko Vali. Hvala. Europa i euro se nalaze pred raskrižjem. Integracija i solidarnost ili raspad i povratak nacionalnim državama. Čini mi se da je paradoksalno da zemlja poput Grčke je u opasnosti od defolta zbog milijardu i pol do kraja mjeseca kada je 83. u Frankfurtu SB otvorio svoju novu zgradu koje je 1,3 milijardi eura i paradoksalno je da se nameću strogi uvjeti onim zemljama kojima je euro preskup za njihovo gospodarstvo i da postoji solidarnost samo za banke koje su se igrali sredstvima i da postoje zemlje poput nizozemske, njemačke koje imaju višak u trgovinskoj bilanci i e, također zanemaruju ograničenja komisije da postoje multinacionalne kompanije koje uvjetuju politiku i koje istovremeno koriste se legalnim e, eskapadama i u provjerenim sustavima poput luksemburškog modela koji je osmislio Luksemburg kako bi se izbjegavalo plaćanje poreza i stvaranje hrpe novca kao što je otkrio Falčani. U Grčkoj međutim se dopušta prodaja eh, hrane koje je ista kao rok trajanja, a drug, eh, ostatku Europe se traže žrtve. Gospodine Dragi, vas ne vole siromašni one koji su intelektualno iskreni, a vi ste i dol novih generacija financijskih operatera koji su odrasli pod eh, po riječima Gordona Geka koji čekaju samo još riječ kako bi se špekulirali. Trebamo e, vratiti zdrav razum u središte gospodarstva, a ne pohlepu. Quantitative easing, odnosno kvantitativno popuštanje, su mjere koje dopuštaju uvjetovanost bankama i koje ne nose ništa osim što povećavaju pohlepu jednog e, tržišta koje je već opijeno novcem. Očiti su podaci, poklanjate milijarde špekulatorima i oni, e, banke izdavaju onim, e, zajmove onima koji su spremni trošiti, a siromašni su ostali kratkih rukava kao i uvijek i koliko god novca ulagali u sustav onima e, kojima to treba za preživljavanje ipak to ne dolazi. I taj jaz između superbogatih bogatih i siromašnih je sve veći i to ta situacija e, zastoja u Grčkoj može vam e, ukazati na to da trebate ipak e, imati na srcu one siromašne, a ne špekulatore. I osim toga kako možete svojim mjerama izbjegavati poduzimanje daljnjih sporazuma sa Junkerom i tako dalje s kojima se razmatraju sada revizija ugovora i e, pravila kojima se ravna SB, mogli biste možda dati e, fiskalni prostor državama za borbu protiv suveromaša ili kvantitativno popušanje za korist e, pojedinaca, što je bolje nego za špekulatore, prije nego što bi bilo prekasno, jer kao što sam rekao, nalazimo se pred raskrižjem. Uskoro nećete se samo nositi s Grčkom ili sa Velikom Britanijom, nego sa nizom drugih vlada i zemljama zemalja koje neće biti spremne na pregovore zbog paradoksa koje sam upravo spomenuo. Hvala. Eh, uh, uh, Odgovor je kao prvo, sviđalo se to nama ili ne, banke i tržišta postoje i to su jedini kanali koje imamo za provođenje naše monetarne politike. Neke od tih politika mogu povećati nejednakosti s jedne strane, s druge strane, ako se zapitamo koji je najveći izvor nejednakosti, to je nezaposlenost. Dakle, ako ove politike pomognu u rješavanju tog problema, a one pomažu, e, onda će time se smanjiti i nejednakosti. To bi svakako bilo bolje e, u ovoj e, situaciji nego restriktivne politike. Da li smatrate da bismo u sadašnjoj situaciji možda trebali povećati kamate? Mi to ne mislimo. Dakle, u tom smislu mi vidimo poboljšanja situacije u realnom gospodarstvu i to je najbolji, najbolji doprinos koji možemo dati smanjenju nejednakosti. mi imamo izvješće e, četiri predsjednika koji je prvi pokušaj da se iznesu razmišljanja onih koji su u središtu Europe. E, izvješće e, četiri predsjednika je u prošlosti bio priličan uspjeh jer e, zaključci su potom e, bili usvojeni od europskih institucija i mi smo tim učinili korak naprijed prema bankovnoj uniji. Mi smo potpuno svjesni problema koje ste vi e, opisali. Mi dobro poznajemo ove probleme, nismo ih sada tek otkrili i mi se trudimo učiniti sve što možemo, a ako ne uspijemo, barem smo pokušali. Thank you, Mr. Bernard. Hvala lijepo. Gospodin Bernard ima riječ. Predsjedniče, lijepo vas pozdravljam. Što se tiče Grčke, trojka održava psihodramu vezanu uz Grexit kako bi vršila pritisak na Ciprasa i kako bi grčki narod i dalje e, patio zbog mjera štednje koje su beskorisne. Međutim, Grčka ima pravo da polako vrati svoj javni dug e, kroz Target 2. Kako bi Grčka ostala u eurozoni, zašto ne koristiti instrument ELA koji je dan grčkim bankama dok se čeka konačni dogovor s vjerovnicima. Što se tiče destabilizacijskog učinka plana kvantitativnog popuštanja, mi smo u Francuskoj mi se, mi se slažemo s tom idejom ako će to koristiti za vraćanje duga i smanjenja volumena duga. Međutim, ovdje već vidimo neke ozbiljne posljedice. Kao prvo, isključivo financiranje e, privatnih banaka i tržišta kapitala, ali ništa e, nije išlo u realni sektor i zapošljavanje. Isto tako se koristi sve više e, trgovane visoke frekvencije. Kako bi se Jeste, biste li vi bili e, tehnički, ne politički skloni reviziji članka 123. ugovora kako biste u, budu, u buduće mogli direktno e, stabilizirati eurozonu? Zatim, e, zanima me što se tiče etičkog kodeksa ESB-a, gospodin Benoit Curé je u svibnju u aferi koje na jednoj konferenciji za privatne ulagače, on je najavio da će SB intenzivirati kupnju duga prije ljeta. Međutim, to se uskoro i dogodilo, nominalne stope su se smanjile, a isto tako se smanjio i euro. Međutim, to e, je najavljeno tek sutradan. Oni koji su imali tu privilegiranu informaciju prije drugih mogli su iskoristiti tu informaciju koja je dobivena na taj način. Osim etičkih e, pitanja. Mislim da je taj skandal nešto što dovodi pitanje institucionalno odgovornost SBA. Da li namjeravate provesti unutarnju istragu ili pak sudsku istragu kako bi se razriješilo to pitanje i e, je li ovo bila namjerna pogreška, e, što mislite o tome i da li e, to zahtjeva nekakve sankcije? Hvala lijepa. Dopustite da brzo odgovorim na prvo pitanje i dugo, da dam dugo odgovor na drugo pitanje. E, mi sigurno možemo imati svoja mišljenja o ugovorima, ali naša zadaća nije mijenjanje ugovora. E, to je zadaća izabranih zakonodavaca, a ne naša zadaća. Što se tiče drugog pitanja, e, ovo što ste vi nazvali skandal, dopustite da iznesem činjenice i da ispravim neke krive predođbe o tome što se dogodilo i krive percepcije. E, mi smo rekli, e, gospodin e, je na tom sastanku rekao da se na tržištu primjećuje primjetno manja likvidnost i da ćemo u svibnju i lipnju eventualno pristupiti frontloadingu e, u skladu sa informacijama koje će biti objavljene na, našim, na našoj internet stranici, e, dakle prije tog govora u Londonu, Dakle, to je sve već bilo jasno vidljivo i nije došlo do nikakvog ubrzanja kupnje e, u drugoj polovici svibnja. Dakle, jedno skromno, e, fr, skromni frontloading kako bi se izbjegle napetosti na tržištu u kolovozu. To jednostavno nije promjena politike Europske središnje banke i ne može se interpretirati kao najava promjene politike Europske središnje banke. E, nadalje, kao što sam već rekla, rekao u pismu gospođe O'Reilly, e, ovaj govor je trebao biti objavljen na stranici e, SBA, ali objavljen je sljedećeg jutra zbog jedne interne greške. Treba biti objavljen večer prije. E, dakle, postoji e, objašnjenje za to zakašnjenje u objavljivanju zbog isteka radnog vremena zaposlenika no bez obzira na sva ta objašnjenja mi smo izjavili da ćemo u buduće učiniti sve da bi se takve greške u buduće izbjegle. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Este da Lange ima riječ. Hvala i hvala gospodine predsjedniče što ste nas e, proveli kroz svoje očekivanja u vezi sa nekim ključnim podacima. Ja se želim usredotočiti na inflaciju, na ono što ste rekli, dakle na očekivanja da će umjereno rasti. Gledala sam e, tijek njemačkih obveznica koje su izgubile na vrijednosti i vi ste ukazali na e, visoku nestabilnost na tržištima kako biste to objasnili, no možda postoje i naznake toga da tržište očekuju i veću inflaciju u budućnosti. Dakle, možda nije samo nestabilnost u pitanju. Moje pitanje se odnosi na kvantitativno popuštanje. Vi ste jasno rekli da namjeravate to nastaviti do rujna 2016. godine i mm, očito je da, se, da inflacija raste brže i hoćete li nastaviti to raditi i do rujna 2016. godine, čak i ako inflacija dođe do 2% i kada predviđate da ćete to obustaviti i budući da je vaš ključan cilj jedini razlog za kvantitativnog popuštanja postizanje inflacije koja je ispod 2%, dakle je li to jedini cilj ili postoje drugi ciljevi ili postoje samo nuspojave kvantitativnog popuštanja koje su blagotvorne u ovoj situaciji i koje bi mogli opravdati nastavak programa čak i kada to ne bi bilo više potrebno sa stajališta održavanja razine inflacije. Hvala. možemo prepoznati različite e, razloge e, kretanja cijena državnih obveznica e, u posljednje vrijeme, od čega jedan razlog je očekivanje porasta inflacije, ali to je samo jedan od navedenih razloga. Kada bi to bilo tako, naravno značilo bi da je kvantitativno popuštanje doista bilo uspješno i da tržišta predviđaju točno da ćemo mi ostvariti taj cilj. Osim toga, kada bi program trajao do 2016. godine i kada bi tržišta smatrala da je to prevište, onda bi predvidjela i daleko veći uspjeh od nas samih. U svakom slučaju, u ovom trenutku postizanje naših ciljeva 2016. i 2017. sa 1,8% inflacije je uvjetovano potpunom eh, provedbom programa onakvog kakav je osmišljen. Odnosno, mi smo projicirali veću stopu inflacije za sljedeće dve godine zato jer se ta projekcija temelji upravo na potpunoj provedbi programa. Pitate me je li stabilnost cijena jedini razlog zašto to činimo. E, odgovaram da, nas obvezuje mandat koji govori isključivo o stabilnosti cijena. Međutim, i to govori također i u prilog dome da je stabilnost cijena također i veći cilj nego što se čini na prvi pogled, no pri tome, dakle, održavanjem stabilnosti cijena naša monetarna politika pozitivno utječe na nezaposlenost i također smanjuje jazu outputu i podržava gospodarski oporavak. Dakle, u tom smislu održavanje stabilnosti cijena ide ruku pod ruku sa ciljevima koji su uže povezani sa realnim gospodarstvom. Hvala. Gospodin von Weizsäcker. Uh, Draghi, it's always a pleasure. Hvala, uvijek je zadovoljstvo vas slušati ako niste ušli u detalje budućnosti eurozone. No, bojim se da je moje pitanje o Grčkoj i odnosi se na vašu organizaciju kao organizaciju koja se temelji na pravilima. Kada bi Grčka prestala otplaćivati svoje međunarodne vjerovnike, onda se postavlja pitanje što bi se dogodilo e, sa instrumentom ELA za grčke banke i što bi bio pravna osnova kako bi SB prekinuo takvu hitnu pomoć u takvom događaju, u takvom slučaju. Ja pitam to zato jer grčke banke su izložene snažno u trezorskim zapisima što ne znači da bi ih se moglo plaćati u slučaju da dođe do neotplaćivanja međunarodnih dugova. I također što bi bilo sa, bi, se dogodilo kako bi se, e, kad bi se otpis duga povećao i što bi se dogodilo također kada bi bilo jače diferencijacije između kratkoročnih e, vrijednostnih instrumenta i srednjeročnih e, vrijednostnih instrumenata i također što bi se dogodilo e, kada e, bi Grčka e, otplaćivanjem duga MMF-u izbjegla otplaćivanje nenaplaćenih SB-ovih obveznica. Hvala. Znači, jedan općeniti odgovor. Ja ne želim sada nagađati o mogućim neotplatima. Iz riječi grčke vlade znamo da će oni pravovremeno otplatiti sve dugove u potpunosti. Dakle, nema smisla nagađati o tome što bismo mi učinili kada oni ne bi otplatili svoje dugove u ovom trenutku. Drugo, se odnosi na hitne zajmove za likvidnost i taj proces. Odluka o takvim zajmovima je odluka Europske središnje banke, a nije odluka upravnog odbora. Nacionalna središnja banka podnosi zahtjev koji ide na odobranje kako bi se povećali hitni zajmovi za likvidnost nacionalnoj središnjoj banci u slučaju Grčkoj, a upravni odbor može uložiti na to prigovor samo dvotrećinskom većinom glasova. Kada je osmišljena pomoć e, za likvidnost u ranim fazama monetarne unije, smatralo se da bi trebalo zadržati određenu razinu diskrecije nacionalnih središnjih banaka i u tom trenutku, u to vrijeme, nije postojalo jedinstveno tijelo za nadzor, tako da ta zamisao kada bi bilo banaka u stečaju u nekim zemljama, bilo bi bolje da se time pozabave nacionalne središnje banke. Tako da taj sustav mnogo duguje tom vremenu. No, treba se prisjetiti činjenice da to nije odluka upravnog odbora ESB-a, i također da za ulaganje pregovora je potrebna dvotrećinska većina. Zatim pitanje e, e, treba li Grčka e, posluživati od sm a kako bi njihovi okolnici održali se. Dakle, to je pitanje za koje nisam siguran Mm, da je omogućeno sadašnjim ugovorom o ESM-u, o stabilitetskom mehanizmu. No, e, moram biti oprezan, nisam 100% siguran u ovo što sam rekao. No, ipak, ne postoji li neka druga mogućnost rješavanja otplate ne, postoje drugi kanali koji se mogu primijeniti u tom slučaju. To je od bilo važno, ali važno je naročito u ovom trenutku usredotočiti se na sve ono što je potrebno kako bi se došlo do sporazuma, umjesto da se usredotočujemo na fina podešavanja koja bi pomogla da se taj sporazum pretoči u djelo. Dakle, ključni aspekti su dvojaki. Dakle, kao prvo treba postići sporazum na razini osoblja o političkim mjerama koje valja poduzeti u Grčkoj kako bi taj sporazum onda predstavljao osnovu za odluku zemalja članica Euroskupine. Ako zemlje članice Euroskupine donesu povoljnu odluku na temelju tog sporazuma na razini osoblja, onda isplate za sljedećih 12 mjeseci mogu uslijediti, a veliki dio te e, isplate je novac MMF-a. Ako ne griješim, to je 16 milijardi od 21 milijarde ukupno, no MMF kaže da oni mogu isplatiti ta sredstva jedino ako budu primili dovoljna jamstva za refinanciranje naknadnog programa koji će uslijediti. I mislim da se institucije s time slažu. Oni naime smatraju da je potrebno daljnje financiranje i to me dovodi do drugih zahtjeva, odnosno zemlje članice se moraju pozabaviti ovim pitanjem i moraju dati odgovor kako bi MMF mogao danas isplatiti sredstva to je važno. To nije jednostavno kao što je svi mi možemo zamisliti, ali je od izuzetne važnosti. Dakle, trebaju e, se ostvariti svi ti preduvjeti kako bi do toga došlo. Hvala. To je velika odgovornost i zemalja članica i također Grčke. Markus Ferber. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dobrodošli. Imam dva kratka pitanja. Prvo u vezi sa kvantitativnim popuštanjem. Vi ste nedavno u jednom govoru uh, u MMF-u rekli da je ta politika samo u okviru e, jedne kombinacije političkih mjera koje se međusobno nadopunjuju i da, samo u tom okviru to može funkcionirati i da e, su uz to potrebne i vrlo ambiciozne e, strukturne reforme. Vi međutim niste politička institucija kao što ste već nekoliko puta danas rekli nego Europska središnja banka dakle kako uopće funkcionira ta interakcija odnosno e, zar nećete ovom politikom postići upravo suprotno do onoga što je potrebno a to je da se smanji pritisak koji je potreban da bi se provodile strukturne reforme E, drugo pitanje odnosi se na pomoć grčkim bankama, e, hitnim zajmovima za likvidnost. E, dakle, je pomoću ovih hitnih zajmova za likvidnost imamo vjerojatno kao posljedicu e, prema riječima gospođe König samo e, odlaganje e, bankrota. Kako komentirate tu njezinu izjavu? Nisam siguran da mogu komentirati izjavu gospođa König, ali kada je riječ o prvom pitanju, Reći ću ono što monetarna politika može učiniti i ono što ne može učiniti. Monetarna politika može omogućiti ili unaprijediti ciklični oporavak, odnosno oporavak za sljedeće dvije godine, dakle oporavak gdje ciklične komponente nezaposlenosti recimo će se riješiti i nadam se nestati. No monetarna politika ne može grubo rečeno postoje neki neizravni učinci koje treba kvalificirati, ali grubo govoreći monetarna politika ne može dovesti do strukturnog oporavka. Što to znači? Kada jedno završi e, ciklički učinak monetarne politike i ako ne dođe do napretka sa strukturne strane, onda će doći do pritisaka na dole prema e, na e, stabilnost cijena ili pritisaka na stabilnost cijena koje monetarna politika neće moći riješiti. Strukturni napredak se može ostvariti samo strukturnim politikama, ne monetarnom politikom. I zbog toga ja često ustrajem na tome da kako bi monetarna politika omogućila potpuni gospodarski oporavak, nju treba popratiti čvrstom i ambicioznom strukturnom politikom i strukturnim mjerama. Kada razmatramo stopu nezaposlenosti, ona sada prelazi 11% u prosjeku diljem eurozone, a to prikriva ogromne razlike u, u nacionalnim stopama nezaposlenosti. Dakle, ona je nešto viša sada od 11%, no, ako se osvrnemo na godine prije krize, odnosno na 2007. godinu, smatrate li da je stopa nezaposlenosti bila mnogo niža? Nije, bila je oko 9% i to je trajalo jako dugo vrijeme. I to ukazuje na nešto, da, bila je otprilike 9%, vrlo dugo, kada su se cikličke politike promijenile, one nisu bile iste. Ako uzmemo deset godina prije krize u brojnim zemljama, tada su se rashodi, tekući rashodi vlada povećali i financirani sve većim oporezivanjem i rezovima u javnim ulaganjima. A to je sada doseglo vrlo nisku razinu, razinu sredine 90-ih, grubo govoreći, no unatoč tim ogromnim eh, rashodima vlada nismo vidjeli veliko smanjenje nezaposlenosti. Dakle, to ukazuje na činjenicu da je situacija na eh, libro ali to se također eh, odnosi na tržišta robom, je situacija na koju monetarna politika ne može utjecati. To treba rješavati strukturnom politikom koja bi kao prvo trebala povećati tržišno natjecanje na e, tržištu usluga i proizvoda, a to bi povećalo i stvarnu kupovnu moć e, plaća. I drugo, moglo bi riješiti također i ogromne neuravnotežnosti na tržištu rada. Hvala. Gospodin eh, Hondas Fernandez Alvarez ima riječ. Hvala. Kao prvo, dopustite mi da zahvalim predsjedniku Dragiju, zato jer sam mu uputio jedno pitanje napismeno i odgovorio mi je na njega. Danas želim reći sljedeće. Prema informacijama kojima raspolaže parlament eh, i prema tvrdnjama komisije, pet od zemalja članica koje još nisu u monetarnoj uniji mogle bi zadovoljiti kriterije za ulaženje u monetarnu uniju, odnosno treba prihvatiti i tečaj i treba prilagoditi i odgovarajućoj situacije. No, Bugarska, Poljska, Češka republika, Rumunjska i Švedska, tih pet država bi mogle već sada tražiti ulazak u europodručje, naravno kada bi postojala politička volja koja je potrebna za to. No, mm, o tome govore i ugovori, ne samo ja članci 119, 133 i 140 ugovora o funkcioniranju Europske unije nalažu da nacionalne vlade trebaju surađivati kako bi postigle kriterije konvergentnosti i kada se jednom postignu ti kriteriji, onda te države mogu ući u eurozonu. Govorili smo o poboljšanju upravljanja u europodručju u posljednje vrijeme. Vi ste govorili o izvješću petorice predsjednika, govorili ste o takozvanom kvantnom skoku, dakle o značajnom preokretu u našoj politici. I ja bih htio da ustrajemo više E, na pomaganju tim zemljama koje mogu ući u eurozonu, koje zadovoljavaju gospodarske kriterije i također e, bi mogle ući u bankovnu uniju, monetarnu uniju i sudjelovati dakle, u funkcioniranju monetarne unije i u funkcioniranju zemalja u europodručju. Hvala. Ako se vratimo u prošlost tri ili četiri godine, imali smo zemlje koje su se priključile eurozoni i druge zone koje su jednako odlučno govorile da neće nikad prihvatiti euro. Dakle, kad bi te zemlje koje spominjete zadovoljile kriterije konvergentnosti, njihova politička volja nije još došla do te razine koja bi im omogućila da se kandidiraju za ulazak e, u eurozonu i mislim da bismo trebali poštovati njihovu volju. Na početku smo mislili da trebamo ostvariti što veću monetarnu uniju i to je još uvijek naše nastojanje. No ako trebamo odlučiti hoćemo li se zalagati za proširenje Unije ili hoćemo li utrošiti truda kako bismo ojačali monetarnu uniju, kako bismo proširili fiskalnu, gospodarsku i političku integraciju, ja bih se odlučio za ovu drugu mogućnost. Hvala. E, riječ ima gospodin Pablo Zalba. Hvala. Vratit ću se na pitanje Grčke. Ministar Varoufakis i dalje govori o restrukturiranju duga. Što vi mislite o restrukturiranju duga? Je li to prioritet, naročito s obzirom na činjenicu da ono što Grci dobivaju je manje nego što dobivaju druge zemlje u europodručju? prioritet eh, bi trebao biti rast. Mi ovdje svi insistiramo na rastu, to smo činili u slučaju Španjolske, no kako bi se rast eh, ostvario, treba ipak prihvatiti još mnogo toga. Ne bi li eh, grčka vlada umjesto da inzistira na restrukturiranju duga, trebala umjesto toga nastojati tražiti neku naknadnu za e, mjere štednje i neko kratkoročnije rješenje prije nego što se počne, počne razmišljati o restrukturiranju duga. I na kraju, kako bismo trebali postići taj kvantni skok, taj preokret, e, kako bi se trebalo intervenirati prije nego što se ostvari gospodarska, zatim i politička unija. Vi ste rekli da to vi ne možete postići. Naravno da ne, to trebaju učiniti i zemlje članice, no kao što se dogodilo od 2012. godine trebali biste možda dati više vremena zemljama članicama kako bi ostvarile ono što trebaju. I u, hipotetskom e, slučaju da se to ne uspije, što bi Europska središnja banka mogla učiniti kako bi dala više vremena zemljama članicama da ostvare taj kvantni skok? Hvala. Ne želim zauzimati stavove o tome je li potrebno restrukturiranje duga ili ne, zato jer to nije u nadležnosti SB-a, to je novac poreznih obveznika. No, e, želim se osvrnuti na ono što ste prije rekli. Sadašnje implicitne e, kamatne stope na e, zajam iznose sada 0,5%. Prosječno dospjeće je otprilike 30 godina. Dakle, trošak servisiranja duga za Grčku u sljedeće četiri godine iznosi otprilike 50% onoga što snose druge zemlje članice koje su koje nisu središnje zemlje, koje nisu zemlje koje su izložene opterećenjima, što je prilično dobro. Pa prepuštam vama odluku o tome koje bi trebalo biti središte rasprave. Naravno da je potreban rast. Ja sam rekao više puta da bi trebalo i moglo doći do sporazuma, jednog čvrstog sporazuma gdje rast ide ruku pod ruku sa socijalnom pravednošću, sa fiskalnom stabilnošću i sa financijskom stabilnošću. I to bi riješilo problem grčkog bankovnog sustava. Fiskalna stabilnost je važna, zato jer ja ako donosim zakonodavstvo koje obećaje i bit ću vrlo općeni zato jer ne želimo ulaziti u detalje programa, dakle koje obećaje ljudima određenu razinu prihoda za sljedećih sto godina, to će imati i moglo bi imati neposredne pozitivne učinke na sadašnju potražnju kad bi ljudi shvatili da je to fiskalno održivo. No, ako ljudi ne budu smatrali da je to fiskalno održivo, onda će učinak na sadašnju potražnju biti daleko manji. I to su proživjele brojne zemlje u europodručju koje su osmislile zakonodavstvo o rashodima koje nije bilo održivo ili koje su se predomišljale više puta o tome kakve zakone će donijeti. Dakle, dovele su do nesigurnosti u vezi sa mogućom razinom prihoda i to je umanjilo sadašnju potražnju. Dakle, ja sam to općenito opisao kako um, me se ne bi pozivalo na odgovornost kada je riječ o vezi o raspravi sa Grčkom, no ipak mislim da je sve jasno. Treba nam socijalna pravednost sa fiskalnom e, stabilnošću i naravno sa financijskom stabilnošću. Drugo pitanje odnosi se na vrijeme za kvantni skok ili općenito za provođenje strukturnih reformi ili promjena u upravljanju eurozonom. Pa to e, sa stajališta monetarne politike je sastavni dio onoga što sam rekao prije, odnosno monetarna politika podupire ciklički oporavak i pomaže nošenje sa određenim e, otežanim uvjetima, ali ne može dovesti do veće razine mogućeg outputa sa strukturnog stajališta. Hvala gospodin Hvala gospodine predsjedavajući. Kvantitativno popuštanje pomaže u konsolidaciji gospodarskog rasta u eurozoni, to je točno, međutim taj rast je fragilan, nije onako snažan kako bismo željeli i bojimo se da neće dovesti do stvaranja toliko radnih mjesta kao što smo očekivali. Potrebne su strukturne reforme i to je nešto što se primjenjuje već proteklih nekoliko godina. Međutim, to je dovelo do pada jedinične cijene rasta zbog otkaza što je smanjilo potražnju u eurozoni i učinilo otvaranje novih radnih mjesta problematičnim. Možda ovaj politički miks dovodi do situacije koja je stabilna, ali nije u potpunosti optimalna u smislu proizvodnje i što je sa ekonomskim razlikama između različitih regija eurozone. Ne, slaže li, li se da je prvi prioritet politike prije nego što se krene u kvantni skok, da se poduzmu mjere kako bi se smanjile regionalne i nacionalne razlike i kako bi se preokrenuo taj trend umjesto da se povećava, čak i po cijenu stabilnosti. What u potpunosti se slažem s vama. Monetarna politika može pomoći u cikličkom oporavku. Hoće li dovesti do povećanja produktivnosti? Neće. E, tome moraju pridonijeti drugi čimbenici kao što su obrazovanje, vještine, konkurentnost i tako dalje. Dakle, popis je dugačak i razlikuje se od zemlje do zemlje. No, pitanje je je li to dobar razlog da se, da se mijenja smjer monetarne politike? Ne, nije. Ovaj će smjer monetarne politike dovesti do stabilnosti cijena, onako kako sam to već ranije napomenuo. Nije dobro mijenjati smjer monetarne politike. Jesmo li sigurno da ćemo u 100% iznosu ostvariti ciljeve naše monetarne politike, dakle ne samo stabilnost cijena nego i stabilnu stopu zaposlenosti? Ne. Potrebne su, potrebno je ostvariti neke druge preduvjete. Hoćemo li čekati na kvantni skok ili uložiti napore u bolje upravljanje Europom s obzirom da nismo još ostvarili poboljšanje produktivnosti i ekonomskoj strukturi, imam osjećaj da jedno ne isključuje drugo. Trebali bismo ići u smjeru veće konvergencije, a istovremeno se zapitati je li institucionalna arhitektura monetarne unije dovoljno solidna, da li je moguća otpornost na vanjske šokove ili je još uvijek pati od nekih slabosti koje treba riješiti. Očigledno je da su to stavke koje moraju ići ruku pod ruku. Mi možemo osmisliti drugačiju, ne možemo osmisliti drugačiju monetarnu uniju sa zemljama koje su bitno drugačije. Dakle, konvergencija između država članica će također omogućiti i rješavanje pitanja slabosti monetarne unije. Hvala. Kolega su izvjestitelj Jose Manuel Fernandez. Izvolite. Hvala. Ja bih želio pozdraviti predsjednika Dragija i zahvaliti mu na uloženom trudu i radu te na kompetentnosti i vjerodostojnosti koje je dao Europskoj središnjoj banci. Hvala vam još jedan put na uloženom radu. Imam nekoliko pitanja. U nekim državama članicama je postignut povijesni minimum u kamatnim stopama na dug. U Portugalu su kamatne stope negativne, što do sada nije zabilježeno. Koja je uloga ESB-a u tome? I čini mi se da je barem dio toga da su za dio toga zaslužne reforme koje su provele države članice, da je to omogućilo da se dođe do ovakve situacije. Nije mnogo toga rečeno, ali dosta toga je zapravo rečeno o reformi ekonomske i monetarne unije, što je jedno važno pitanje. No, zanima me, smatrate li pozitivnim da imamo proračun za eurozonu kratkoročno gledano, a ne srednji. Možda to neće biti moguće srednjoročno, ali bi li to bila dobra zamisao na duži rok? Well, the <laughs> excuse me, the current level... Trenutna razina kamatnih stopa u većini zemalja nekada smo ih zvali zemlje s poteškoćama, je zapravo plod zajedničkih napora reformi koje su te zemlje provele i uspješnih politika i mjera koje su provele njihove vlade. Zapravimo tri čimbenika, tu su i trenutni uvjeti na tržištu i na kraju politika kvantitativnog popuštanja i općenitije akomodativne monetarne politike. Da kako ova posljednja dva su povezana. Što se tiče ove razine kamatnih stopa, dakle u veljači i u ožujku je došlo do promjene, kao što ste vidjeli. Dakle, bit će još fluktuacija. Ali to je bit objašnjenja. No, ako se zapitamo što će omogućiti trajno e, niže kamatne stope za zaduživanje? Odgovor je da je za to manje odgovorna monetarna politika ili kvantitativno popuštanje. U nekom trenutku ćemo završiti s tim programima. A odgovor će biti sve više u sposobnosti tih zemalja za povećanjem gospodarskog rasta i povećanjem produktivnosti što bi te zemlje do tada trebale ostvariti i u kojoj mjeri je to moguće postići kroz odgovarajuće reforme. Ne smijem zaboraviti još jedan značajan aspekt čitave problematike, to je fiskalna konsolidacija. Jedan od razloga što sada imamo gospodarski oporavak jest da su fiskalne fiskalni problemi koje smo imali, da ih više nema i to zahvaljujući napretku i radu na fiskalnoj konsolidaciji. U tom smislu je bitno da se na srednji rok vrati zdrava fiskalna politika, tako da ne bi bio pritisak na kamatne stope koji dolazi iz percepcije da su u nekim slučajevima fiskalne situacije neodržive. Jer na početku velike krize je upravo to bio problem da su tržišta ocijenila da fiskalna situacija u nekim državama članicama nije održiva. To nije bio jedini problem, ali to je bio dio problema. Dakle, srednjoročno treba riješiti i taj problem, tako da u trenutku kada monetarna politika odradi svoje u cikličkom smislu da gospodarstva budu otporna i sposobna generirati produktivnost, gospodarski rast i niske kamatne stope. Hvala. Imamo sada vrijeme samo za jednog govornika temeljem e, slobodnog e, javljanja za riječ. Ispričavam se u ime gospodina Dragija koji mora otići, ima još jedan važan sastanak na koji mora stići. Ole Hvala lijepa. Rekli ste da je ovo dopuno monetarnoj politici. Možda sam nešto propustio, ali čini mi se da ste govorili i o jednakosti između žena i muškaraca. E, ili to niste spomenuli. Malo me to iznenadilo. E, da se omogući jednakost, e, trebaju nam reforme koje će dati novi poticaj europskim gospodarstvima. Veća jednakost i bolja za gospodarski rast, to vrijedi i za BDP i za rast BDP-a, što će biti moguće ako se ispune neki kriteriji. Isto tako imamo i neke podatke koji pokazuju kako je situacija na razini Europske unije. Postoji li problem s prijevodom? Prijevod funkcionira, ali možda ne na engleski. Mogu li ponovno na švedskom? Neću, bit ću, sporije ću govoriti. E, radije ću govoriti na švedskom, na maternjem jeziku. Dakle, često, ste, često spominjete strukturne reforme kao značajnu dopunu monetarnoj politici. Možda sam nešto propustio, no čini mi se da bi trebalo spomenuti jednakost između žene i muškaraca. To je važan čimbenik u tom kontekstu, a mislim da o tome nismo govorili. Reforme su potrebne da se poboljša jednakost između žena i muškaraca i to bi moglo isto tako pospješiti situaciju kao što je pokazala jedna nedavna studija. E, to bi moglo dovesti do porasta BDP-a i do rasta većeg od 10% prema nekim izračunima. Isto tako bi to moglo pozitivno utjecati na tržište rada što je povezano uz rodnu ravnopravnost, to bi moglo povećati produktivnost i potražnju. Imamo čitav niz mogućnosti, odnosno mogućih pozitivnih efekata e, u slučaju poboljšanja rodne ravnopravnosti. Da, molim vas lijepo da zaključite, dakle znate koji bi instrumenti mogli biti korisni u tom smislu. Zašto se ne govori više o jednakosti između muškaraca i žena? E, zašto se to ne dovodi u vezu sa gospodarskim rastom? Mislim da je to jedno ključno pitanje za Europu. Hvala. Čini mi se da je došlo do e, ako dopustite samo trenutak, e, dakle jedno, jedno kratko, može još jedno kratko pitanje, izvolite gospodine Kristus. Hvala. Hvala, kao što ste mogli očekivati, moje pitanje se odnosi na Grčku. Gospodine Dragi, vi ste odigrali vrlo pozitivnu ulogu unutar Europske unije i kada je riječ o Grčkoj. Međutim, pregovori između grčke vlade i institucija ne odvijaju se glatko. Vi ste osoba koja ima velik utjecaj i autoritet. Što očekujete da se može učiniti u ovoj posljednjoj ključnoj fazi pregovora? Možda bi dva, tri faktora mogla utjecati na daljnji razvoj događaja da se izbjegne negativan ishod. Može li se možda predložiti grčkoj strani da stave naglasak na dvije, tri stavke? Možda ne morate to učiniti vi osobno, nego možete to učiniti putem predstavnika Europske središnje banke, dakle da u ovoj posljednjoj fazi pregovora budu fleksibilniji. Također bismo možda na taj način mogli izbjeći situaciju koja bi bila problematična za sve. Mi ne želimo da se riješi problem, problem slučaja Grčke, da onda izbiju problemi drugdje u eurozoni. I koji su vaši prijedlozi i što mislite da vi možete učiniti? Hvala lijepa. Dopustite mi da prije svega odgovorim na prvo pitanje. U potpunosti se slažem s vama. Sve znanstvene činjenice ukazuju na to da tamo gdje se ispunjavaju ciljevi rodne ravnopravnosti, da je povećana produktivnost, bolja situacija na tržištu rada, veća je agregatna potražnja i tako dalje. Međutim, je li zadaća guvernera Središnje banke da razgovara o takvim stvarima kada se govori o pitanjima monetarne politike? E, meni je već dosta rečeno da ne bih trebao previše govoriti o strukturnim reformama, da kao predstavnik Središnje banke mi smatramo da smo, da trebamo to učiniti jer kad god se pojavljuje neka situacija koja ugrožava naš mandat, a naš mandat je postizanje stabilnosti cijena, stabilnosti cijena mi moramo na to upozoriti. I mogu vam dati čitav niz primjera iz 70-ih, eh, 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća kada su predstavnici Središnje banke govorili o pitanjima koja nisu usko vezana uz monetarnu politiku. Ranih eh, na početku 2000-ih godina uredba o financijskoj stabilnosti u nekim državama je bila na udaru i mi nismo u tom trenutku uzeli zdravo za gotovo da će e, financijska stabilnost doći među pod ovlasti će biti stavljena pod ovlasti središnje banke, no kada gledamo unazad, možda bi bilo dobro da je središnja banka u tim državama nešto rekla o financijskim propisima i o načinu na koji se čitava ta situacija urušavala. E, samo još mogu dodati da se u potpunosti slažem s vama i da moramo imati na umu ovo što ste rekli kod navođenja strukturnih reformi koje su potrebne u pojedinim zemljama za povećanje produktivnosti i proizvodnje. E, što se tiče drugog pitanja, ne želim ulaziti u to kako se vode pregovori Mislim da se od jedne i druge strane traži da dođu do kompromisa, što bi trebalo dovesti do jednog e, sporazuma koji će dovesti do rasta i fiskalne održivosti, te da će se riješiti i naravno socijalnih pitanja. Nemojmo zaboraviti, kao što sam e, malo prije odgovorio vašem kolegi, da nam e, treba kao prvo sama substanca sporazuma i drugi dio koji se odnosi na financijske aspekte. Hvala vam, gospodine Dragi. Ovo je bilo, bila jedna vrlo važna razmjena mišljenja. Zahvaljujem svima Zahvaljujem vama na otvorenosti i spremnosti da razgovarate o ovim temama. Ja u potpunosti podržavam sve što ste rekli i vjerujem da su svi pozorno slušali vaše mudre riječi. Hvala. Dragi kolege, nastavit ćemo s radom, imam neka priopćenja i nakon toga ću dati riječ našem prvom potpredsjedniku. Kao prvo što se tiče preporuke i odluke donesene 11 na sastanku koordinatora predsjednik Juncker i povjerenik Moskovici predstavit će paket komisije o fiskalnoj transparentnosti na zajedničkom sastanku Ekona i taksa 2. srpnja. Dakle, radujemo se razmjeni mišljenja o ovom vrlo aktualnom pitanju. Potpredsjednik Dombrovskis bit će pozvan zajedno s povjerenikom Moskovicijem na ekonomski dijalog o nacrtu proračunskog plana početkom 11. mjeseca, a te želim spomenuti da su koordinatori odlučili pozvati trenutne izvjestitelje, izvjestitelje u sjeni o strukturnim reformama bankovnog sektora kako bi se pokušalo doći do dogovora o tekstu koji bi imao potporu većine zastupnika u odboru. Nakon toga će se podnijeti izvješće koordinatorima koji će onda imati svoj sastanak. Taj sastanak izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni bit će sazvan, a na njega će biti pozvani i koordinatori, iako će izraditi mišljenje o aktu za povezano digitalno jedinstveno tržište. E, taj, e, inače za tu temu je zadužen klub zastupnika SID, kolega Stolojanov će biti na sastanku u Rigi u o 25.6. Zatim naručena je studija i dogovoreno je da će biti organizirano organizirana javna rasprava. Koordinatori su odobrili također pisma koja će biti upućena vezana uz jedan popis zahtjeva za rezolucije što možete pronaći u zapisniku i na kraju e, nešto o trijalozima kao prvo jedna dobra vijest pozitivno smo zaključili pregovore o trijalogu sa odborom za proračune o uredbu o uredbi EFSI, o tome ćemo glasovati ovaj tjedan. Mislim da je to uistinu vrlo pozitivna informacija. Uspjeli smo ispoštovati vremenske rokove koji su bili iznimno kratki, te smo poboljšali tekst komisije uzimajući u obzir mandat za mandat u oba odbora. Što se tiče trijaloga na direktivu uh, osiguranju, imali smo peti trijalog 8. lipnja u ponedjeljak. Dogovoren je opseg 600 prorata godišnje ili 200 fiksno. Još uvijek se razgovara o nekim pitanjima kao što je strukovna obuka, e, informacija o proizvodima, rokovi i tako dalje. Sljedeći trijalog će biti održan 23.6. Zatim trijalog treći trijalog o izvješćivanju i transparentnosti održan je 3. lipnja. Ostvaren je značajan napredak vezano uz neka važna politička pitanja. Sljedeći trijalog će se održati 17. lipnja. I na kraju prvi trijalog održan je 2. lipnja vezano uz uredbu o indeksima. Održana je prva rasprava. Predsjedništvo će izraditi tekst, kompromisni tekst na nekoliko tema, a sljedeći trijalog zakazan je za 15. srpnja. Hvala lijepa, sada ću e, riječ predati Markusu Weberu, izvolite. Hvala lijepa, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, točku 4, statistika u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama, i izravnim stranim ulaganjima. Naš izvjestitelj je Sven Gigold, kojem rado dajem riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Preći ću na engleski. Najprije moram podijeliti s vama sve razočaranje što e, su nas predstavnici medija napustili usprkos ovoj točkoj dnevnog reda, odnosno ovom važnom izvješću. Znači oni zapravo nisu u stanju prosuditi što je doista važno što se događa u ovom domu. Htio bih zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni iz svih klubova zastupnika koji su aktivno surađivali niz Torvalas, gospođa Galpelc i gospođa Moskov iz kluba zastupnika SID i mislim da je učinkovitije umjesto da se sada koncentriramo na pojedine amandmane, da vas jednostavno izvijestimo o tome gdje trenutno stojimo. Imali smo sastanak izvjestitelja u Sjeni prošli tjedan u Strasburu i složili smo se e, dakle izvjestitelji u sjeni koji su bili nazočni o konsolidiranom tekstu. Također smo se složili kako se radi o e, vrlo tehničkim e, stvarima da se e, glasanje odloži za tjedan dana tako da nećemo glasati sutra kako bi svi klubovi zastupnika imali dovoljno vremena da prouče rezultat našeg rada to neće imati za posljedicu nikakvo dodatno administrativno opterećenje jer od latvijskog predsjedništva smo saznali da ovaj dosje neće biti dovršen za vrijeme njihovog predsjedništva nego tek za vrijeme sljedećeg. Dakle, e, nije problem da e, glasanje odložimo za tjedan dana. Što se tiče samog sadržaja, htio bih zahvaliti Europskoj središnjoj banci i Europskoj komisiji E, za njihov input i opću općenitu podršku e, barem kad je riječ o statističkim poboljšanjima e, mi znamo da postoje razlike među institucijama što se tiče nekih tema. Glavna rasprava među izvjestiteljima u sjeni, a to je izraženo, se odrazilo i na amandmane, E, dakle, e, rasprave su bile na, oko nekih poboljšanja članka 5 i u vezi sa nekim amandmanima klubova zastupnika EPP i ECR. Međutim, postigli smo kompromise e, u kojima sada stoji da bi statistička poboljšanja značila da bismo sada imali veću zrnatost podataka i bolje informacije o pravim vlasnicima o pravim e, vlasnicima odnosno korisnicima e, e, koristi od direktnih izravnih stranih ulaganja Također e, e, smo se složili u jednoj pilotskoj studiji gdje bi se e, osigurala usporedivost troškovi i izvedivost predloženih promjena. Osim toga, također smo uključili amandman ECR-a E, da gdje se radi o osiguranju povjerljivosti također u kompromisima imamo neke amandmane koji e, su pojasnili na primjer jedan amandman kluba zastupnika alde e, da se treba izbjeći nepotrebne nepotrebno opterećenje zbog statistike. Također smo uključili amandmane e, Aldea i drugih klubova zastupnika o tome da je potrebno tri mjeseca za proučavanje delegiranih akata i da se treba izbjeći da su delegirani akti jednostavno prezentiraju pred praznike, e, čime se zapravo smanjuje to vrijeme koje mora biti na raspolaganju za analizu delegiranih akata. E, usvojili smo prijedlog ECR-a i zelenih e, da usvojimo najnovija e, poboljšanja e, što se tiče statistike koja proistječu iz međunarodnih sporazuma. Jedna tema, tu se nismo uspjeli potpuno složiti, a to je amandman gdje se traži da se zemlje članice više ne potiče da ako ne ne e, podastru e, statističke podace. Ja se osobno slažem s ovim amandmanom i glasao bih za njega, međutim ne vjerujem da bi se zemlje članice složile s nama, a vijeće je zakonodavac. E, tako da mislim da nije neophodno da to imamo u izvješću jer to bi na kraju samo rezultiralo duljim pregovorima sa zemljama članicama ali ako klub zastupnika SID insistira na tome da to zadržimo, ja osobno nemam problema s tim da to uključimo u e, dokument. E, imali smo rasprave sa Eurostatom o tome da kvaliteta statistika nije e, iz svih zemalja članica jednako dobra, odnosno onoliko dobra koliko bi trebala biti tako da uključenje ovog amandmana zapravo ne bi bila greška od strane parlamenta. Želim dakle zahvaliti svima na dobroj suradnji na ovom uzbudljivom izvješću, a sada ću sa velikim zanimanjem e, saslušati e, raspravu. Hvala lijepa cijenjeni kolega, e, a sada izvjestitelji u sjeni, najprije gospođa Ildiko Galpels, klub zastupnika EPP. Hvala lijepa. Želim zahvaliti izvjestitelju. Naša suradnja je doista bila izvrsna i doista smo razradili vrlo korisne kompromise. Što se tiče statistike, vrlo je važno da budemo u stanju pratiti promjene na temelju statističkih podataka koje dobivamo. Da li prijevod funkcionira? Da. Dakle, važno je da izmjene ne izazovu velike strukturne promjene i zato smo e, uložili jedan amandman i želim zahvaliti izvjestitelju što ga je uključio u e, ta tekst, a tu se radi o skupljenju podataka i pravima vlasnika. E, radi se tu o projektima ex ante, o pilot projektima i kad ti projekti e, dobro funkcioniraju, kad se dobro pokažu u praksi, onda ih se može preuzeti. Svi mi znamo da je u posljednje, da su u posljednje vrijeme međunarodni tokovi kapitala postali vrlo komplicirani, vrlo ih je teško pratiti i nama pomažu samo one oni statistički podaci gdje su podaci doista pouzdani. Dakle, moramo se usredotočiti na kvalitetu statističkih e, podataka. Ovi razređeni kompromisi su doista dobri, Ima, postoje još samo dva koja su još malo upitna, odnosno gdje nismo postigli savršen rezultat. Radi se o članku 20, e, dakle tu se radi o povjerljivosti tu je klub zastupnika ECR e, uložio jedan amandman koji je po našem mišljenju dobar, dakle taj prijedlog ECR-a mi smatramo dobrim, ali što se tiče globa, odnosno Um, ne poticanju zemalja članica koje nisu dala dovoljno dobre podatke. Ja se tu slažem sa izvjestiteljom također da, da e, ne vjerujem da bi to zemlje članice e, prihvatile. Dakle, ukupno se slažem sa svim razređenim kompromisima i mi ćemo ih podržati. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Fernandez. Hvala lijepa, gospodine e, predsjedatelju. Ja zamjenjujem e, kolegu e, Moska koji danas nije mogao doći na ovaj sastanak. E, želim najprije zahvaliti izvjestitelju Svenu Gigoldu, ali također i svim drugim izvjestiteljima u sjeni na njihovom radu. Ovo je, kao što se i može očekivati od jednog e, kompromisnog teksta, Dakle, ova uredba će postati dio europskog zakonodavstva i omogućit će transparentnije i robustnije statistike, e, što će pak omogućiti bolje upravljanje Europskom unijom i dakle ukupno poboljšanje e, statističkih podataka koje e, ćemo dobivati. E, klub zastupnika ECR smatra da se tu treba izvještavati o bruto iznosima, a ne o neto iznosima, e, jer samo tako se može pratiti kako se tokovi kapitala razvijaju i samo se tako može organizirati borba protiv izbjegavanja poreza. E, naš klub zastupnika se e, slaže sa objavljivanjem podataka, međutim trebaju e, se primijeniti neki novi inovativni instrumenti MMF-a i drugih institucija koji omogućuju transparentnost bilanci suradnja između Eh, Eurostata i drugih međunarodnih eh, statističkih agencija eh, se treba poboljšati i trebaju se uključiti i Europska središnja banka i druge središnje banke. Klub zastupnika SID se zbog toga slaže s tim da se delegirani akti da, da su nam potrebni e, delegirani akti komisije kako bi se poboljšala e, statistike. Mi smo doista zadovoljni sa suradnjom i e, ishodom ovih, ovog rada. Još samo za kraj mogućnost da se uvedu sankcije zemljama članicama ako ne budu ispoštovale e, ovu uredbu, o tome još možemo diskutirati e, u svakom slučaju neovisno o tome hoće li to vijeće prihvatiti ili ne, gospodin Gigold kaže da on sumnja u to da će to vijeće prihvatiti. Međutim, e, takav članak bi mogao doprinijeti tome da prođu druge stvari koje parlament želi progurati, a osim toga važno je da e, Unija ima te instrumente kako bi se osiguralo da zemlje članice ispune zahtjeve koje se pred njih postavljaju što se tiče statistike. U ime kluba zastupnika ECR E, izgleda da izvjestitelj se nije nazočan u e, za klub zastupnika liberala je ovdje gospodin Torvalds. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, ja ću govoriti engleski jer bih na njemačkom vrlo teško uspio reći sve što želim reći. U svakom slučaju, kao što ste čuli iz e, nove prezentacije, ja mislim da je on doista izvrstan izvjestitelj, pokušao je e, uključiti i sve moguće i nemoguće amandmane koje smo mi uspjeli proizvesti e, kao nakit na božićnom drvcu i siguran sam da ćemo na kraju imati dobar rezultat i da vjerojatno neće biti potrebe da se ponovo e, govori njemački. Hvala lijepa. Hvala kolega Torvels, a sad u ime Gue Engel, kolega Vigas. Hvala lijepa. E, naša prva tehnička evaluacija je da ćemo mi naravno podržati sve amandmane koji će e, poboljšati kvalitetu statističkih podataka e, koje imamo na raspolaganju. Mi bismo podržali mnoge od prijedloga koji su ušli u ovo izvješće. Također smatramo da postoji potreba da se e, više uključi Europska središnja banka i druge institucije kao na primjer ISS. Mi također smatramo da je potrebno poboljšati e, kvalitetu statističkih podataka o tokovima kapitala kako bismo imali više informacija o formiranju fiksnog kapitala. Smatramo da je vrlo bitno da ovaj sustav predvidi sve moguće instrumente za borbu protiv utaje izbjegavanja poreza, jer svjedoci smo velikom povećanju broja novih pravila, a to će značiti da će nam biti potrebno sve više i više podataka. Sve to treba biti uključeno u ovaj sustav. Također smatramo da moramo Uh, ograničiti diskrecijsko pravo. Želimo da se unesu neke promjene u političkom smislu moramo naglasiti da ovaj prijedlog koji je prijedlog da se izmijeni izmjeni jedna uredba koja je ključni instrument e, za europski semestar i ekonomsko upravljanje tu međutim postoje instrumenti protiv kojih e, kojima se mi protivimo jer su doprinijeli problemima kojima, koje trenutno imamo i e, loš, imaju loše posljedice za kvalitetu života e, naših građana. Hvala lijepa. E, da li još netko želi riječ? Ja nemam ovdje na popisu nijedno ime. Da li možda netko od komisije ili od Europske središnje banke želi riječ? Izvolite. Hvala lijepa u ime komisije. Vrlo mi je drago što mogu najaviti e, da smo mi zadovoljni što je ovaj prijedlog komisije dobio veliku pozornost i što su se e, dogodile plodonosne rasprave. Mi smo već izjavili da je za nas e, vrlo važno da ostanemo fleksibilni kako bismo mogli e, se prilagoditi razvojima i promjenama na međunarodnoj razvoji. E, e, mi smatramo da ima više prostora za izmjena ovog teksta kako bi on bio još bolji i kako bi služio e, svojoj svrsi. Što se tiče različitih amandmana o e, direktnim stranim ulaganjima, sa zanimanjem smo ih e, pročitali. Mislim da se na taj način doista može povećati vidljivost i transparentnost. Već su izrađene neke studije na tu temu i bilo bi moguće nastaviti sa tim radom, odnosno e, primijeniti e, te rezultate. Htjela bih se još dotaknuti teme e, da bi se eventualno dala komisiji ovlast da donese sankcije za zemlje članice koje ne daju dovoljno kvalitete statističke podatke. Ono što je trenutno predloženo je e, donekle provizorno jer trenutno postoji samo jedna odredba koja je uključena u paket šest mjera o ekonomskom upravljanju to je članak 8 e, uredbe 1173 e, 2011. koje daje pravo komisiji da izre, sankcije u vrlo konkretnim slučajevima kad postoje namjerno e, namjerno e, krivo prikazivanje statističkih podataka odnosno e, veliki nemer. Međutim, postoji jedna odredba koja je u sadržanom članku 12 stavak 5 uredbe 223 čime komisija dobiva e, nadležnost za istragu e, slučajeva e, krivotvorenja statističkih podataka i za izvještavanje vijeća o E, mjerama koje eventualno potom treba izreći. Dakle, želimo privući vašu pozornost na mogućnosti koje pruža e, uredba 223. To je dakle jedan drugi način da se postigne isti cilj koji e, je očito bio svrha amandmana koji je uložen. I konačno želim reći da se E, veselimo trijalog, ulasku u trijalog pod e, predsjedanjem Luksemburga. Hvala lijepa. Sada riječ ponovo dajemo izvjestitelju. Želim kao prvo zahvaliti svima na ljubaznim riječima. Hvala vam lijepa na ovoj raspravi. Evo, samo ću ukratko se osvrnuti na pitanja koje se odnose na amandmane ECR-a u vezi sa povjerljivošću i člankom 20. Mislim da ste to već vidjeli u svojem e-mailu i u njemu stoji da ću ja to podržati, tako da tu nema nikakvih razilaženja u mišljenjima. Kada je riječ o pitanju gospodina Fernandeza i socijalista i njihovog amandmana o sankcijama, a također je komisija spomenula ovo pitanje, pa u ovom trenutku, kao što sam rekao, čak eh, i kad, s obzirom na jedini postojeći presedan, eh, mislim da ipak parlament može postaviti takav zahtjev. Ja sam sa određenim eh, interesom, e, budući da sam bio izvjestitelj za proračun u ovom odboru, primijetio da Eurostat čak plaća zemljama članicama kako bi one ispunile svoje obveze u vezi sa prikupljanjem statističkih podataka. Mislim da je to vrlo zanimljivo. Niti u jednom drugom području europskog prava ne donosimo zakonodavstvo i onda plaćamo zemljama članicama kako bi ga se pridržavale. To je zbilja zanimljiv sustav e, i ja mogu podržati postavljanje ovog pitanja, čak i ako smatram da ćemo na kraju naići na politička, vjerojatno i pravne poteškoće. To bi bila zanimljiva tema za trijalog. Kada je riječ o božićnom drvcu, se mislim da je božić važan praznik no ipak e, to spada u božićno vrijeme, tako da ne bih e, prodavao e, božićne ukrase prije božića. Mislim da imamo neke ograničene amandmane koji ipak unose neka poboljšanja i to je ono što su pozdravili kolege ti se amandmani nadovezuju na već postojeći rad i kao što je spomenula predstavnica komisije, ovdje nismo otkrivali toplu vodu, u nekim područjima već postoje studije i radovi MMF-a. Mi samo u osnovi ubrzavamo primjenu koncepata koji već postoje. Želim zahvaliti GUE-u na njihovoj podršci nekima od ovih e, zamisli i vidim da niste uložili nikakve amandmane, tako da se nadam da ćete u potpunosti podržati ono što mi radimo. I na kraju, osvrnut ću se na riječi komisije o nužnoj fleksibilnosti. Moram naglasiti da parlament e, do sada nije želio ograničiti ikakvu fleksibilnost, nego samo želi iznijeti svoje stajalište i u tome je stvar. Ne slažemo se da se unose važne promjene bez da su zakonodavac ih može razmotriti. I naravno, ako sve dobro napreduje, parlament se neće upletati i to je jedina razlika. Dakle, ne postavljamo, ne dovodimo u pitanje potrebu za fleksibilnošću. I e, međutim, i mislim da se sve stranke u tome slažu. Postoji ipak činjenica da se dosta zakonodavstva donosi bez e, suzakonodavca, ali s obzirom na ugovor iz Lisabona imamo čvršće stajalište i koristit ćemo se tim širim ovlastima. Ne želim e, prejudicirati sutrašnju raspravu, međutim ipak čujem da postoji sve veće nezadovoljstvo u vezi sa neuključivanjem parlamenta, čak i tamo gdje je to predviđeno ugovorom i mislim da je to jedno pitanje koje će dosta zabaviti vaše kolege u budućnosti. Hvala Svene. Dakle, zabavljat ćemo se na trijalozima, ako sam to dobro shvatio, no ovdje se već vrlo dobro i zabavljamo s drugim predmetima. Razmatranje amandmana smo imali danas i glasovanje će se održati za deset dana. Dakle, idućeg tjedna u odboru. I to nas e, dovodi do pete točke e, našeg dnevnog reda. To su Europski strukturni investicijski fondovi, dobro i kohedonsko upravljanje, smjernice za primjenu članka 23. gore o zajedničkim odredbama i e, izvjestitelj je gospodin Kircus Hvala. Ja sam zaprimio zanimljive amandmane naših kolega u vezi sa nacrtom mišljenja koje će odbor za gospodarska i monetarna pitanja proslijediti odboru za regionalni razvoj, nadložnom odboru o europskim strukturnim investicijskim fondovima i o dobrom ekonomskom upravljanju. To je povezano sa smjernicama za provedbu članka 23. uredbe o zajedničkim odredbama. Većina predloženih amandmana um, ima dva usmjerenja. Dakle, postoje oni ja sam među njima koji smatraju da e, dobre makroekonomske i fiskalne politike i jačanje gospodarskog upravljanja monetarnom unijom su potrebni kako bi se u potpunosti iskoristile mogućnosti koje se nude zahvaljujući strukturnim investicijskim fondovima, a s druge strane postoje oni koji daju prednost socijalnim pitanjima. Ja sam zatražio sastanak izvjestitelja u Sjeni kako bih e, pokušao razraditi kompromisne amandmane, zato jer imamo 62 amandmana koje se odnose na pet stavaka. Dakle, očito je da e, trebamo naći zajednički nazivnik, e, ali ne dovesti u pitanje naše ciljeve. Nažalost, izvjestitelji u Sjeni nisu mogli e, sastati na datum koji sam ja predložio, tako da ćemo morati pribjeći razmjeni mišljenja napismeno. Ja ću nastojati do četvrtka razraditi kompromisne amandmane i onda ih priopćiti svim zainteresiranim kolegama kako bismo do početka idućeg tjedna ustanovili e, oko kojih stavaka se možemo sporazumjeti i oko kojih stavaka nije moguće doći do sporazuma. Koliko znam, glasovanje će se održati 25. lipnja na sljedećem sastanku odbora Ekon. Hvala. Hvala lijepa. Jonas Fernandez Alvarez u ime SID ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja ću uzeti riječ na svojem jeziku. Dakle, kao izvjestitelju Sijeni u ime kluba SID želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u Sijeni poput mene. Nadam se da ćemo se uspjeti sastati kako bismo iznašli kompromisna rješenja. Prijedlog izvjestitelja je dobro polazište za raspravu. No, e, klub SID želi istaknuti dva važna pitanja o kojima smo već govorili prije ove rasprave. Prvo, treba odrediti jasne granice u slučajevima u kojima se 23. članak može iskoristiti kako bi se smanjila strukturna sredstva namijenjena određenim zemljama. Dakle, to bi trebale biti one zemlje koje ne zadovoljavaju ciljeve makrouvjetovanosti. Postoje već prikladni instrument za praćenje njihovih postupaka, recimo postupak zbog prekomjernog deficita, da ne spominjem novčane sankcije, dakle postoje instrumenti danje dovođenje u poteškoće tih zemalja koje već jesu u poteškoćama, zato jer ne poštuju određene kriterije, mi se čini pretjeranim. Mi smo bili protiv toga i sada smo još uvijek protiv toga. Postoje europski kriteriji, europski propisi, ali mislim da možemo još uvijek postići sporazum i omogućiti da se članak 23. koristi u vrlo izuzetnim slučajevima. Zatim, i to nam je posebno zanimljivo. Dakle, trebalo bi utvrditi jasan postupak u kojem će se primijeniti članak 23. Dakle, savjetovanje sa Europskim parlamentom je obavezno sukladno članku 23. i ne smije se dovoditi u pitanje naše uključivanje a naravno ono što ne smijemo ugroziti je socijalna ekonomska kohezija dotičnih zemalja, a nadam se da ćemo moći postići kompromise. Još jednom želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u e, Sada sljedeći kolega u ime ECR-a. Hvala. po Poštovani kolege, nakon što sam pročitao amandmane, vidim da se većina amandmana kreće u identičnom pravcu. Mi svi ispravno tumačimo ulogu kohezijske politike i strukturnih fondova i njihove ciljeve i svi se slažemo u tvrdnji da je važno učinkovito postići te ciljeve. No, za razliku od izvjestitelja, ja osobno imam drugačije mišljenje o ulozi lokalnih ili regionalnih tijela ili pak država u provedbi kohezijske politike, a to rekao bih sigurno proizlazi iz činjenice da sam se ja bavio lokalnom politikom, bio sam u lokalnoj upravi i odnosno u regionalnoj upravi. Najvažnije pitanje je e, pri sufinanciranju za lokalne i regionalne vlasti. Neka lokalna i regionalna tijela e, kažu s pravom da su glavni korisnici europskih strukturnih fondova lokalne zajednice građani, a ne zemlje članice. I zbog toga ostvarenje ciljeva kohezijske politike nije povezano samo sa sposobnošću središnje vlade da ostvari makroekonomske zadatke, nego je to povezano sa provedbom investicija koje su od ključne važnosti za određenu regiju. Dobro e, programiranje će pogoršati, a ne poboljšati situaciju na lokalnoj i regionalnoj razini. Stoga podržavam sve one amandmane koji s pravom ističu da je potrebno precizno obrazložiti razloge zašto se traži reprogramiranje. Treba dokazati neučinkovitost e, i treba se ravnati upravo načelom učinkovitosti, razmjernosti. Ne smijemo se naći u situaciji u kojoj će nedostatak financijskih sredstava stvoriti još veće probleme na lokalnoj ili regionalnoj razini. Istovremeno želim istaknuti, čak i ako se slažem sa činjenicom da si ne smemo dopustiti da e, lokalne i regionalne vlasti preuzmu one odluke za koje je zadužena središnja vlada. Dakle, ne mogu se složiti sa potpunom brisanjem spomena o dobrom gospodarskom upravljanju. Dobro gospodarsko upravljanje je preduvjet e, za učinkovitu primjenu kohezijske politike. Ne možemo se naći u situaciji u kojoj regije i građani kao krajni korisnici gube financijska sredstva. Vrlo često ta financijska sredstva su od temeljne ključne važnosti za odgovarajući razvoj regija ili lokalnih zajednica. I ne možemo naravno poricati niti obveze koje pripadaju zemljama članicama koje sa svoje strane moraju omogućiti pravedno i odgovarajuće gospodarsko upravljanje. Kao što je rekao prethodni govornik, podržavam one amandmane kojima je namjera ojačati sudjelovanje Europskog parlamenta u odlučivanju. Hvala na pozornosti. Hvala. U ime liberala ne vidim izvjestitelja o sjeni i nitko nije zatražio riječ. Dakle, u ime e, Guea, e, tu je na popisu gospodin e, Papadimolis, ali Mariza će uzeti riječ umjesto njega. Obrigada, presidente. Eh, quero também agradecer ao, Hvala. I ja želim zahvaliti izvjestitelju. Mi smo ponijeli niz eh, amandmana s kojima je izvjestitelj upoznat. I izvjestitelj je svjestan činjenice da se mi ne slažemo sa predviđenim načelima, naročito eh, načelom iz članka 23. poslovnika uredbe o zajedničkim odredbama. Pribjegavanje tom članku za rezanje strukturnih e, fondova onim zemljama koje ne poštuju pitanja koja su određena u drugim slučajevima znači e, određivanje dvostrukih sankcija. Dakle, tu govorimo o rezanju strukturnih fondova i kohezijskih fondova u slučaju onih zemalja koje su platile novčanu sankciju u visini od 2% BDP-a zato jer nisu zadovoljile određene kriterije. I to će samo otežati, odnosno većati razlike između različitih europskih gospodarstava. Dakle, mislim da je to jedno očito proturječje. Ne možemo nikako prihvatiti o načelo makroekonomske uvjetovanosti. No, s druge strane, utvrđivanje veze između načela makroekonomske solidarnosti i kohezijske politike i strukturnih fondova i pakta o stabilnosti i rastu sa e, paketom za gospodarski oporavak znači da zapravo okupljamo pod jedan krov sve najgore zato jer cilj e, strukturnih fondova ili kohezijske politike nikad nije niti ne smije biti nametanje uvjeta ili financijskih sankcija na makroekonomskoj razini jer inače došlo bi do dodatnjeg pogoršanja mjera štednje. To bi značilo također i daljnje udaljavanje onih zemalja članica ili onih regija koje su već najteže pogođene. Ne smijemo krenuti tim putem jer se to protivi načelu kohezije. Moramo omogućiti stalan rast i stvarnu konvergenciju između zemalja članica Europske unije. Ovdje međutim govorimo o jednom mehanizmu koji bi pojačao te jazove razlike i ne bi omogućio pravu stvarnu konvergenciju. Stoga, mi smatramo da e, prekid e, isplate financijskih sredstava onim zemljama koje su u poteškoćama ne samo da neće dovesti do pozitivnih učinaka, nego će naprotiv težati situaciju u tim zemljama. I na kraju želim reći da bilo koja odluka koja se odnosi na prekid isplata iz kohezijskih i strukturnih fondova mora se isključivo predvidjeti u slučaju da se ta sredstva loše koriste zato jer nema nadzora, jer nedostaju dopuštenja ili zato jer se projekti loše provode, no e, nikad takva odluka se ne smije ticati gospodarske politike zemalja članica. Mislim da je to osnovan preduvjet i to je također jedno od najvećih proturiječa u svim ovim aspektima koje smo razmotrili kada je riječ o gospodarskoj politici Unije. To također pokazuje da je Europa u e, podružna sankcijama na teret najslabijih, a u korist najjačih. Ne smijemo krenuti dalje tim putem, zato jer će se te zemlje naći još još većim poteškoćama. Ne smijemo prekinuti isplate iz kohezijskih fondova i strukturnih fondova i to ne smijemo uvjetovati ovim sankcijama makroekonomske prirode. Sven Gigold nije nazočan. EFDD, kolega Zani ima riječ. Hvala, ja ću govoriti u ime kolege Valija koji nažalost nije mogao prisustovati u ovom sastanku i šalje svoje isprike. No ja ću vam prenijeti njegova glavna razmatranja. I na tome se temelji stajalište FDD-a. Nadovezat ću se na ono što je rekla govornica koju smo čuli upravo sada i počet ću od jednog temeljnog načela koje svima mora biti jasno i mora biti jasno sadržano u ovom izvješću. Ne smije nikako biti moguće obustaviti isplate iz kohezijskih e, fondova osim ako se ne dokaže da su ta sredstva zlouporabljena ili da je došlo do prijevara ili do infiltracije organiziranog kriminala u korištenju tih sredstava. To trebaju biti jedini ozbiljni razlozi za prekid isplate iz e, kohezijskih fondova. U ovom izvješću također trebamo dobro naznačiti cilj kohezijskih fondova, a to je približavanje stanja ih regija u Europi e, sa u onim najbogatijim regijama u Europi. Ako budemo primijenili 23. članak, ne samo da nećemo omogućiti postizanje tog cilja, nego upravo suprotno e, zapriječit ćemo to ostvarenje i pojačat ćemo te razlike. Uvjetovanost e, i korištenja sredstava iz eh, kohezijskih eh, fondova je, eh, sa makroekonomskom politikom je pogrešno. Dakle, to je dodatno kažnjavanje jedne već kažnjene zemlje koja nije u stanju poštivati određena pravila i koja već snosi velike sankcije i njoj se oduzimaju još dodatno ta sredstva. Osim toga, u članku 23. postoji još jedna nedosljednost. On se temelji na vrijednostima poput odnosa između javnog duga i BDP-a, ali je jasno da povećanje javnog duga se događa upravo na e, razini središnje vlade, centra države, a neke države nisu u stanju ispoštovati taj odnos, no Zbog toga, sukladno članku 23. kažnjene bi bile regije koje su korisnici tih e, sredstava, a koje možda na odgovarajući način koriste svoja financijska sredstva. Dakle, to je još jedan paradoks koji bi trebalo istaći. I na kraju, posljednja napomena o kojoj bismo htjeli da se, e, da se vodi računa u ovom tekstu. Nešto ono što mi sami nismo uzeli u obzir je sljedeće. Zahtjev za reprogramiranjem ugovora također podrazumijeva određene administrativne troškove koji su prilično visoki i koje bi snosile same e, regije i lokalna tijela. Dakle, to je dodatno opterećenje koje ide njima na štetu i mislim da bismo trebali ozbiljno porazmisliti o tom aspektu također. Nemojmo dakle ponoviti iste greške koje smo počinili u slučaju zemalja članica koje su se našle u poteškoćama i koje su još uvijek u tim istim poteškoćama. Nemojmo ponoviti tu pogrešku koju smo počinili mjerama štednje, time što ćemo nametnuti još strože uvjete tim zemljama. Da pače, treba omogućiti kohezijskim fondovima da ostvare ciljeve zbog kojih su osnovani. Hvala. Da li se još netko javlja za riječ? Ovo je izvješće na vlastitu inicijativu odbora regija. Mi samo dajemo mišljenje. Ne znam da li netko od komisije želi riječ. Gospodine izvjestitelju, da li vi možda nešto želite reći u ime komisije? Da, ja ću vrlo kratko. Želim zahvaliti svima koji su dali svoj doprinos. Dakle, zahvaljujem izvjestiteljima o sjeni. Imam nekoliko komentara. Kao prvo želim nešto razjasniti E, komunikacija se odnosi na takozvani prvi dio članka 23. Dakle, to su stavci 1 do 6. Ova komunikacija prati izjavu komisija, komisije u vrijeme usvajanja uredbe zajedničkim odredbama to je bilo u prosincu 2013. godine. Dakle, ne radi se o čitavom članku 23. nego o prva, prvih šest stavaka tog članka. Drugo, Komisija želi još jedanput ponoviti da bismo mi stavili naglasak nad stabilnost, a ne prečesto reprogramiranje iz nekoliko razloga. Kao prvo zato što je načelno e, operativni programi i partnerski sporazumi trebaju biti u skladu sa najnovim preporukama upućenim državama članicama. I drugo, kao što smo već čuli, da bi se na taj način izbjegli mogući administrativni troškovi vezani uz takve zahtjeve za reprogramiranje. Treće, želimo isto tako istaknuti da ekonomski i socijalni uvjeti ili okolnosti da će se i to uzeti u obzir kod odluke o obustavi isplate sredstava. U komunikaciji stoji da će moguća eventualna obustava isplate biti razmjerna i da će uzeti u obzir gospodarsku i socijalnu situaciju u dotičnoj državi članici. Tu se primjenjuje takozvani e, E, dakle oko, ublažavajuće okolnosti koje su u drugom dijelu uredbe. Takve ublažavajuće okolnosti će se uzeti u obzir i e, u slučaju eventualne obustave isplate temeljem prvog dijela. Isto tako će se uzeti u obzir, e, dakle rekao sam, administrativne troškove i minimum. I želim samo reći zašto se u komunikaciji ne spominje uloga Europskog parlamenta. U izjavi komisije iz prosinca 2013. godine komisija se opredijelila za donošenje takve komunikacije, a uloga Europskog parlamenta nije bila istaknuta kao jedna od stavki koje će se naći u toj komunikaciji. Hvala. Sada riječ ima izvjestitelj još jedan put, kolega Kistos hvala. Mislim da se više manje možemo složiti da nam treba jedan disciplinirani i djelotvoran pristup. Isto tako nam treba pristup koji će biti društveno osjetljiv i e, društveno odgovoran. Trebamo dati sve od sebe da radimo na regionalnom razvoju. Smatram da bi trebalo izbjeći ekstremne situacije, dakle ne želimo da zemlje koje imaju poteškoće i imaju strukturnih problema zbog toga moraju plaćati cijenu, nego im želimo pomoći da budu što učinkovitiji, da daju sve od sebe. S obzirom da sam iz Grčke, mi imamo s time iskustva, mi nismo uspjeli dati sve od sebe i sada za to plaćamo cijenu, nažalost. S druge strane mogu se složiti s time da trebamo izbjeći situaciju u kojoj bi sve bilo besplatno za sve, da moraju postojati nekakvi kriteriji. Slažem se s time i čini mi se da je stav komisije korektan u smislu da nam trebaju kriteriji za evaluaciju, no također trebamo pripaziti da ne stvorimo više problema nego što ih pokušavamo riješiti. Mislim da možemo pokušati doći do kompromisa, da se to stavi na papir. To možda neće zadovoljiti svačije zahtjeve, ali moje mišljenje da će većina kolega moći biti zadovoljni takvim ishodom i nećemo eh, na taj način izgubiti smjer kojim želimo ići. Hvala. Glasovanje će se održati 25. lipnja. Odbor Regi će donijeti, odnosno osvojiti svoje izvješće u srpnju, tako da, će, da ćemo o tome glasovati na plenarnoj sjednici na jesen. I posljednja tema je opći proračun Europske unije za 2015 do 2016. godinu. Mislim da je tu izvjestitelj bio. Tu nam je izvjestitelj. Dakle, najprije ćemo dati vama riječ, da nam date kratki uvod reći ćete nam nešto o općim smjernicama i nakon toga ćemo imati razmjenu mišljenja sa zastupnicima i sa izvjestiteljem Pizerom Simenom, a najprije vi imate riječ, gospodine Fernandez. Hvala. Ja želim podsjetiti da smo već usvojili smjernice za proračun. E, to je bilo u ožujku 2015. na plenarnoj sjednici e, gdje smo obranili zapošljavanje poduzetništvo i zapošljavanje. Dakle, ne smijemo zaboraviti niti solidarnost, to što znači kohezijska politika koja isto tako pomaže u ispunjavanju prethodno opisanih ciljeva. No, ne smijemo zaboraviti niti na solidarnost izvan granica Europske unije, ne smijemo zaboraviti što se događa oko nas, dakle to je pitanje sigurnosti u području imigracije. Ono što je za nas bitno je da poštujemo kompromise, preuzete obveze i da podsjećamo vijeće da u ovom višegodišnjem financijskom okviru nemamo fleksibilnost. Mi smo dakle to usvojili za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Imali smo mogućnost po prvi puta iskoristiti neiskorištene marže koje se ubraju u jednu opću maržu Cilj je obraniti radna mjesta, obraniti programe poput Kozme, inicijativa za zapošljavanje mladih i tako dalje. Što se tiče vremenskih rokova, 23. lipnja ćemo glasovati na odboru za proračune, mandat za trijalog. To će biti u srpnju na plenarnoj sjednici. 9. E, je rok za predlaganje amandmana na odboru sredinom devetog mjeseca, usvajanje izvješća za rezoluciju u desetom mjesecu, zatim 39. glasovanje o amandmanima na odboru za prečanje, 12. i 13.10. glasovanje o rezoluciji, zatim 20.10. glasovanje na e, plenarnoj sjednici i na kraju posutak mirenja. Ovaj prijedlog komisije od 27. svibnja uglavnom je pozitivan i za naš odbor, za odbor Ekon, koji ima nadležnosti i za fond EFSI, što će se odraziti na proračun. Mi smo uspjeli smanjiti za jednu milijardu utjecaj na obzor 2020. i CEF, ali smo e, pristali na to da se u, da se smanjuje dakle da se, da se smanjuje učinak na ova dva programa kroz danje proračune dakle to su programi obzor 2020 i povezivanje Europe i e, to su ostalom programi koji pomažu i u ispunjavanju naših ciljeva to su zapošljavanje poduzetništvo i otvaranje novih radnih mjesta e, zatim što se tiče agencija za nadzore i opa ezma i tako dalje možemo reći da za EOP i imamo značajna povećanja sredstava u e, dakle sredstvima za obveze sredstvima za plaćanje 22%, a za e, za ESMU 25,7%, dakle to su to je povećanje sredstava. Osim toga, Isto tako imamo i mogućnost pilot projekata i pripremnih aktivnosti pod 1a. Nemamo veliku maržu, ali ipak imamo dovoljno prostora da predlažemo neke pilot projekte i pripremne aktivnosti. To je bilo ukratko, u kratkim crtama ono, to su osnovne poruke, da kako što se tiče programa kao što su Fiskalis, to su, dakle, to, to se nalazi u proračunskim linijama, međutim to je još iz 2015. godine. Ovdje govorimo o nacrtu proračuna komisije, dakle to mora proći i kroz vijeće i morat možemo očekivati najgore kada se nacrt proračuna nađe u vijeću. U svakom slučaju naši prioriteti su jasni. Ja sam vam ovdje došao prenijeti informacije, a da kako i čuti vaše mišljenje i kako bismo mogli raditi na najboljoj mogućoj verziji proračuna. Hvala. Hvala. Peter Simon sada ima riječ koji će vam predstaviti osnovne ideje. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, srdačno zahvaljujem izvjestitelju e, na Densu. Želim se ograničiti na samo jednu točku koji je za odbor Ekon relevantan. Vi ste sad govorili o agencijama, a ja želim govoriti o financiranju službi komisije. Kod svih imenovanih agencija EBA, EOPA, ESMA, od komisije se čuje da E, usprkos predloženih povećanja e, to nije dovoljno da bi te agencije e, zaposlile potrebno osoblje da bi mogli obavljati svoje temeljne funkcije i zadaće. Ja moram reći da su to zastrašujuće izjave za mene. Mi imamo tri divne agencije koje smo osnovali, ali ako one usprkos ovolikim povećanjima financijskih sredstava e, ne mogu e, ispuniti svoje zadaće, odnosno ono što mi očekujemo da one obave, onda mislim da tu nešto iz temelja ne funkcionira onako kako treba funkcionirati. E, kod komisije se ide u suprotnom smjeru, mora se smanjiti troškove za osoblje e, i iz komisije se čuje koliko su zahvalni, e, na primjer, evropskim sindikatima koji su čisto odradili, na primjer slučaj McDonald's, jer komisija sa osobljem kojim stoji na raspolaganje inače ne bi uspjela e, analizirati taj slučaj. Dakle, komisija se mora osloniti na treće e, da oni odrade savršeno svoj dio posla jer komisija nema inače dovoljno osoblja e, za, na primjer, studije i analize koje mora obaviti. Dakle, e, po vašem mišljenju, da li vi, što vi mislite o e, tome što se tiče osoblja koje stoje na raspolaganju agencijama i njihovih financijskih sredstava i zadaća koje moraju odraditi, što vi o svemu tome mislite? Hvala Peter, hvala na uvodnom izlaganju. Sigurno će biti pitanja, no to ćemo pravodobno odgovoriti prije rujna. E, iz EPP-a Pablo Zajba, e, Dario mi je na popisu, ali ga nema. Hoćete li onda vi uzeti riječ u ime Pučana? Hvala. Da, ja ću podržati veći dio onoga što je rekao kolega Simon. Mislim da je to relevantno i nakon što smo čuli gospodina Dragija koji je rekao da moramo ići više u smjeru monetarne unije, a da bi se to dogodilo srednjoročno i dugoročno, kratkoročno nam trebaju snažne agencije koje će obavljati svoj posao, moraju imati dovoljno kadrova i financijskih sredstava. E, te su agencije također vrlo važne u sklopu novog pristupa upravljanju eurozonom. Da bi one odradile svoj posao moraju imati odgovarajuću razinu resursa. Hvala. Nastavljamo sa ECR-om. Pirko Ruonen Hvala. Ja sam izvjestiteljica u Sijeni, ECR-a. Prije svega želim zahvaliti kolegici koja mi je ukazala povjerenje. Kao što znate, klub zastupnika ECR želi učinkovit proračun, proračunsku disciplinu. Naš klub zastupnika ne vjeruje da proračun treba sve više rasti i da će to dovesti do kvalitetnih rezultata. To se događa u trenutku kada svi nacionalni parlamenti uvode rezove, pa bi i Europska unija trebala učiniti isto. Nadamo se da će proračun za 2016. godinu poslužiti kao prvi konkretni primjer kako Europska unija treba razmišljati veliko kada je riječ o velikim pitanjima, a ne treba razmišljati tako kada je riječ o malim pitanjima. E, dakle, države članice trebaju riješiti strukturne e, probleme i mislim da svi trebamo razmisliti o zgubljenoj konkurentnosti. Želimo podsjetiti i komisiju e, što se dogodilo 2010. godine u, u nacrtu proračuna. Jedan od osnovnih načela bilo je dodana evropska vrijednost, dakle to načelo dodane vrijednosti je također nešto što moramo imati na umu. Mi vjerujemo da se u proračunu treba na najbolji mogući način povesti računa i poštivati načelo subsidijarnosti. Naš klub zastupnika isto tako pozdravlja rezultate financijske ankete međutim e, aktivnosti bi trebale biti samo dopunske što se tiče nacionalnih aktera kako ne bi došlo do dupliciranja posla. Nacionalne vlasti trebale bi imati prednost, a sve strane treba smanjiti administrativno opterećenje. Nadalje, e, sve troškove treba prijaviti. Što se tiče strateških ulaganja, ja vjerujem u usku suradnju sa kolegama iz ECR-a iz različitih odbora i radujem se konstruktivnoj suradnji sa kolegom Simonom i ostalim izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika liberala kolega Torvald ima riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Prelazim natrag na engleski. Kao prvo, što se tiče odbora za proračun, mislim da smo u dobrim rukama. Vjerojatno ne bismo mogli imati boljeg općeg izvjestitelja od Jose Manuela, koji dobro poznaje sve detalje u proračunu. Dakle, mislim da smo tu sigurni. Zatim kratki komentar o agencijama i o njihovim kadrovskim pitanjima. Čini mi se da smo prije nekih godinu dana imali istu raspravu i ako se ne varamo u potpunosti, mi smo povećali njihov proračun za 2015. godinu, no one se suočavaju sa izvjesnim poteškoćama. Njima treba kvalitetan kadar i bilo bi korisno kada bismo dobili od njih neku vrstu analize potrebe, odnosno koliko su e, kvalitetnih e, kadrova uspjeli privući i tako bismo bolje mogli znati i imati predođbu o tome koliko će im sredstava biti potrebno u predstojećim godinama. Isto tako Eh, jedan eh, iz mog prema mišljenju tipični politički problem ako pogledate prioritete. Mi dobro nam ide definiranje prioriteta ako to znači povećanje proračuna. Međutim, nismo ni približno tako učinkoviti kada je riječ o balansu proračuna eh, i o rezovima. No, ako želimo imati određenog intelektualnog poštenja, čim se nešto stavi na popis naših želja, trebalo bismo biti u mogućnosti i predložiti neke rezove. Jer u protivnom ćemo se naći u istoj situaciji kao i e, što u kakvoj su neke od naših država članica, a to znači proračun koji nije uravnotežen, a to nije ono čemu težimo. Evo, to bi bilo sve od mene. Hvala. Hvala. I sada ime zelenih, Sven Giggold. Već sam ja na redu. U redu, hvala. Obično ljevica najprije ima riječ. Na mojem popisu ste vi ispred njih. Da, u redu. Ako je to popis koji je sačinilo tajništvo, onda ćemo se držati toga i vjerovat ćemo da je točan. Želim samo postaviti neka konkretna pitanja. Čuli smo već da što se tiče ss da oni imaju sve više zadaća, a to se ne odražava u proračunu pismo koje smo dobili od EOP je ukazuje da postoji razlog za zabrinutost. Bilo bi korisno kada bi zajednički odbor triju e, tijela dalo zajedničko stajalište ovom pitanju. Možda bismo to mogli zatražiti od našeg tima. Drugo, istovremeno, dok se razgovara o proračunu, to je prilika da se ukaže na neke problematične stvari. Ne spominjem tome i opet oni nemaju velike zakonodavne ovlasti, ali vidjeli smo što se dogodilo nedavno u slučaju ESME. Parlamentarni tim na čelu sa našim predsjedateljem Ferberom nije baš bio primljen najtoplije. I ako se na nadzornom odboru dođe do suglasnosti, onda e, kada se mi pojavimo ne postoji baš neka volja da se uzme u obzir stajalište parlamenta. Isto tako kada smo razgovarali sa EBOM, nije bilo e, baš sluha za naše, za, za naše želje. Zato možda možemo razgovarati sa e, tijelima za nadzor o uključivanju zakonodavnih postupak a u kasnijoj fazi možemo razmotriti i mogućnost da se dio proračuna stavi u rezervu, ako priču, ako to nije dovoljno. Što se tiče Eurostata, dok sam bio izvjestitelj na ovu temu, ja sam im ukazao na neke poteškoće sa e, kvalitetnim prikupljanjem statističkih podataka. Mi smo dobili upravo izvješće o ciljevima za 2020. godinu, to je ključna strategija Europske unije i tu postoje još uvijek neki podaci za 2013. godinu vezano uz, e, naime, još uvijek nema nekih podataka o šest ključnih pokazatelja za 2013. godinu. Pitam se zašto nam Eurostat ne može dostaviti podatke koji će nam pomoći e, i koji će nam dati ključne pokazatelje e, koji su nam potrebni za rad ako pogledate u bilješkama e, tajništva vidjet ćete da nemamo te podatke koje sam spomenuo. Dakle, to su neka pitanja e, vezano uz kvalitetu rada Eurostata. Imam pitanje za komisiju vezano uz EFRAK e, i ISP. Vi ste predvidjeli značajno povećanje proračuna i to me iznenadilo jer što se tiče iasb a znamo da njihovo upravno e, vijeće nije demokratski izabrano, kao ni evropljani. To je jedna privatna fondacija koja je odgovorna za određivanje e, ključnih e, svjetskih standarda u računovodstvu. Pitam se zašto toliko povećanje i što će komisija učiniti kako bi ova institucija bila demokratičnija. Slažem se s ovim što je rekao Peter Zimon u potpunosti, vezano uz potrebu za više ovlasti u pitanjima poreza. Imamo program Fiscalis e, koji se temelji na suradnji između poreznih uprava, tako da znamo da postoji sve više zajedničkih provjera e, u poreznim upravama i mislim da bismo mogli učiniti i više u tom području. U potpunosti se slažem da se ne bismo trebali oslanjati isključivo na sindikate, e, da nam oni kažu e, koji su problemi e, koje McDonald's ima u plaćanju poreza. Dakle, možda bismo to mogli učiniti. I mi smo predložili jedan pilot projekt i možda bismo isto tako mogli i na taj način osnažiti suradnju. Isto tako me zanima što kaže komisija kada je riječ o povećanju proračunskih sredstava za jedan sustav koji nije utemeljen na demokratskim načelima, tako da ću rado čuti odgovor komisije. Hvala, e, hvala lijepa. E, ispričavam se za grešku u čitanju popisa govornika. E, ispričavam se i riječima gospodin e, Urban Grespa u ime Guengel. Hvala lijepa što se mene tiče, to nije nikakav problem. Mi dijelimo što se tiče evaluacije Junkerovog plana mi E, smatramo da je vrlo važan način kako ćemo to implementirati, odnosno ko će zapravo imati koristi od tih ulaganja. E, mislim da je problem sa Junkerovim planom u koncentraciji ulaganja e, koje, od kojih će koristi zapravo imati multinacionalne kompanije. Mislim da bi naši ciljevi trebali biti redefinirani kako bi e, se jače promovirala solidarnost i e, zapošljavanje u javnom sektoru. Mislim da je jedan od najvažnijih stupova u našem društvu E, stvaranje radnih mjesta. Mi imamo programe kao što su program za smanjivanje nezaposlenosti mladih. Trebalo bi imati garancije, odnosno jamstva kako bi se e, ta radna mjesta stvarala i kako bi mladi zaposlenici imali i svoja prava koja im pripadaju. E, svjedoci smo toga da je Europa sve više i više utvrda i zbog te politike e, ne dopuštanja imigracije e, a porasta siromaštva i kriznih područja izvan Europske unije sve veći broj ljudi pokušava ući u Europu i zato želimo pojačati socijalne i demokratske i humanitarne aspekte naših e, politika, na primjer Europski socijalni fond. Kad govorimo o poljoprivredi, e, okolišu, klimatskim promjenama, to treba e, dobiti odgovarajuću vrijednost, odnosno na, e, važnost i treba vidjeti da li je to sve u skladu sa kriterijima kad je riječ o vlastitim e, sredstvima e, mislim da to nema zapravo smisla bogate zemlje još uvijek imaju značajne rabate što se tiče njihovih doprinosa u proračun Europske unije, dakle mi tu propuštamo priliku kad je reč o fiskalnoj e, konsolidaciji, mi tu zapravo promoviramo fiskalni dumping. Po našem mišljenju e, e, potrebne su promjene u politici na tržišt, prema tržištu rada nova smanjenja od 5% smatram dovešće do još e, većeg pogoršanja situacije. E, ono što nam je potrebno je poboljšanje situacije u vezi sa ljudskim resursima i bolji uvjeti rada, a ne samo smanjenje broja osoblja. Hvala lijepa u ime kluba zastupnika FDD Gospodin Wolf ima riječ. Hvala gospodine Fernandez na e, uvodnom izlaganju. Ja sam vrlo zahvalan e, što ste doista dobar čuvar e, proračuna i ja ću pomno pratiti i e, doprinos koji će dati naš izvjestitelj gospodin Simon jer mi očito naravno ne želimo povećanje e, troškova za agencije. E, mislim da je važno da uzmemo u obzir dva faktora. Prva činjenica je da većina građana u Europi još uvijek nije stegnula remen uh, u periodu krize, a kao drugo da moramo biti odgovorni kolike troškove namećemo našim poreznim obveznicima. Dakle, mi ćemo budno promatrati ove procese, pratiti ove procese i vidjet ćemo u kojoj mjeri uh, se ispunjavaju uh, E, namjere e, komisije što se tiče Junkerovog plana. E, povećavanje financijskih sredstava kako bi se povećao broj osoblja je očito točka o kojoj treba voditi računa, međutim mislimo da je to pitanje i načela subsidijarnosti i da bi se moglo izbjeći dio tih troškova e, i da se proračun parlamenta drži e, što nižim. E, dakle, s velikim zanimanjem pratit ćemo daljnji rad na donošenju proračuna za 2016. Hvala lijepa, sa time smo čuli sve predstavnike klubova zastupnika. Sada riječ ima kolegica Maletić. Hvala lijepa. Želim samo kratko reći da me vrlo zanimaju tri agencije i sredstva koja su im dodijeljena, ali ne samo to nas zanima e, i dobro ekonomsko upravljanje sve što ima veze s tim. E, temeljni preduvjeti za dobro ekonomsko upravljanje je e, zdrav, e, zdravo upravljanje i e, plaćanja na vrijeme. Dakle, tu nas zanimaju sve proračunske linije koje su e, povezane sa tim ispunjavanjem obaveza, odnosno E, dospjelim, plaćanjem dospjelih računa na vrijeme. E, što se tiče plaćanja na vrijeme, mislim da bi odbor Ekon trebao E, razmišljati o problemu e, sa kašnjenjima u plaćanjima jer to ima vrlo negativne posljedice i uzrokuje probleme sa likvidnošću u zemljama članicama, a to nije problem samo a to je problem i ovog odbora i drugih odbora. Hvala lijepa. Izvjestitelj nije tražio riječ jer još uvijek piše svoje izvješće, odnosno mišljenje. Jose Manuel, da li ti želiš nešto reći? Želim zahvaliti svima, nastavit ćemo s radom. Komisija je dala nacrt proračuna, sada to ide na vijeće. E, da kako da je proračun mali, 1% BND-a ali 145 milijardi eura, toliki je iznos. Usprkos različitim proširenjima, sada nas ima 28 država članica, usprkos novim agencijama, novim ovlastima koje smo dobili i dalje proračun iznosi 1% BND-a što da kako znači da moramo biti iznimno učinkoviti u korištenju sredstava. Mi želimo ispoštovati kompromis, a to znači poštivati višegodišnji financijski okvir, poštivati preuzete obveze i da kako agencije moraju imati na raspolaganju sredstva kako bi odradile svoj dio posla, kako bi odradile ono što žele i ono za što smo mi također preuzeli obveze. To isto znači ispoštovati kompromis. Mi ćemo nastaviti raditi s odborom, dakle nastat ćemo dobiti najbolji mogući proračun. E, što se tiče agencija, spomenuli smo tri agencije, ali isto tako i program Fiscalis. To su programi koji imaju i agencije koje imaju značajne e, izvršne e, vlasti, dakle kod isplata, kod plaćanja zapravo u 100% iznosu. Zahvaljujem. Dakle, još jedan put nastavit ćemo s radom, dobit ćemo mandat za pregovore u sklopu trijaloga, dobit ćemo i amandmane i vrlo ćemo tjesno surađivati s kolegama kako bismo dobili proračun koji će biti na razini očekivanja građana, ali isto tako i odbora Ekon. Hvala svima. Um, Hvala lijepa. Sljedeća razmjena mišljenja imat ćemo 15. i 16. srpnja. Rok za amandmane je 30. lipnja u podne dakle prije odlaska na godišnje odmore. Razmatranje amandmana imat ćemo 3. rujna, a glasanje na odboru također 3. rujna. E, kako bismo mogli na vrijeme proslijediti naše amandmane odboru e, za proračun, a glasanje na plenarnoj imat ćemo 28. listopada na drugoj plenarnoj sjednici u listopadu. Da li je ovdje netko od komisije? E, ja bih samo želio da u zapisnik uđe da komisija nije pratila ovu raspravu o proračunu, što je vrlo neobično, moram reći. Da, to ćemo unijeti u zapisnik. U redu, to bi bilo to za danas. Sastanak je završen, vidimo se sutra u 9 sati.